dame i gospodo mislim da bismo trebali započeti sa popodnevnim dijom sastanka odbora za poljoprivredu ovo je izvanredan sastanak ako mogu tako reći danas popodne budući da ćemo se baviti vrlo važnim pitanjem radit će se o tome da ćemo se baviti s nekoliko pitanja koji se tiču reforme ZPP-a. Odlučili smo da ćemo na početku novog parlamentarnog saziva učiniti tako da bi možda bilo korisno za nove i stare zastupnike odbora da imamo prezentaciju nove reformirane zajedničke poljoprivredne politike, nova, novi ZPP koji je nastao iz postupka reformiranja od protekle godine. Imali smo ovdje kao gosta gospodina Čolosa i imamo ovdje gospodina Ježi Bogdana Plevu iz glavne uprave za poljoprivredu. Oni su nam pružali potpunu podršku u ovom smislu i tako je nastala prezentacija koja će govoriti o reformi ZPP-a. To smo se obogatili s iskustvom koje smo stekli tijekom prvih nekoliko mjeseci provedbe reformiranog ZPP-a i mislim da će to biti posebice korisno i zanimljivo onim članovima odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj koji su dakle, bili stari zastupnici, koji su bili izvjestitelji na ovim pitanjima. Tu gledam posebice na neke kolege, gospodin Dontaj i drugi izvjestitelji u Sjeni također. I mislim da će biti korisno poslušati prezentacije i razmijeniti naše mišljenja. Želim pozdraviti sve one koji su došli k nama ovdje radi prezentacije glavne uprave Agri. Imamo ovdje mnogo predstavnika, imamo i to s visoke razine, imamo glavnog e, direktora, gospodina Jerži Bogdana Pleva i prema nacrtu programa kojeg ste zaprimili, mislim da bi bilo najbolje da odmah krenemo na sastanak. Prvo ćemo čuti od strane glavnog direktora, gospodina Pleva, jedan općenit uvod. On već sjedi ovdje među nama. Čućemo e, njegovo izlaganje. Zbog e, obveza možda će morati vrlo brzo nam pružiti slobodno izlaganje, ali uglavnom htio bih izraziti dobrodošlicu gospodinu Živogdanu Plevi i zatim ćemo nakon toga imati detaljnije prezentacije nakon što nam gospodin Pleva održi općeniti uvod. I stoga bih htio zahvaliti cijeloj glavnoj upravi Agri što su se složili s time da održimo ovaj seminar i možda sada mogu predati gospodinu Želji Bogdanu Plevi riječ e, da nam održi svoje uvodno izlaganje, a zatim ćemo, kao što sam već rekao, prema našem nacrtu programa nastaviti sa daljnim prezentacijama. Izvolite, gospodine Pleva. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, članovi odbora, dame i gospodo, drago mi je što moji kolege i ja imamo danas e, priliku predstaviti vam glavne elemente novog ZPP-a, te isto tako izazove vezane uz njegovu provedbu. Od 90. godina je zajednička poljoprivredna politika doživjela velike promjene. Od visoke cijene proizvoda, zaštite granica, izvoz e, utemeljen na subvencije se ZPP polako odmaknuo i krenuo je u jedn, ka jednom sustavu poticanja i određivanja što i koliko se proizvodi, a zatim smo prešli na to da potičemo i određujemo se tako način kako se proizvodi. Posebno smo uklonili gornje granice za e, poljoprivrednike što im omogućuje da bolje reagiraju na signale sa tržišta. Uklopili smo europsko poljoprivredno tržište na globalno tržište i imamo razne vrste e, podrške putem naših politika prilagodba zajedničke poljoprivredne politike na razne izazove, to je nešto što se odvijelo u posljednjih nekoliko desetljeća pod takozvanom postupkom, e, savjetodavnim postupkom. Europska komisija je predstavila svoj prijedlog, a vijeće ministara poljoprivrede su donijeli zaključnu odluku. To se odvijalo tako u okviru postupka sa savjetovanjem. Europski parlament se samo konzultirao i davao je svoje mišljenje koje nije nužno se mora uzeti u obzir. No, ova nedavna reforma zajedničke poljoprivredne politike se odvijala u vrlo drugačijem institucionalnom okviru. Od 2010. godine i stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora novi zakonodavni e, postupak, redovni zakonodavni postupak je omogućio Europskom parlamentu da zauzme e, ključnu ulogu u definiranju zajedničke poljoprivredne politike. Pravila igre su se promijenila, a to je imalo velike, velike posljedice i na samu reformu kako samo, samo na sam proces sa duljim i složenijim postupkom donošenja odluke, tako i na završni ishod. Taj je politički proces se odvijao u okviru rasprave o cjelokupnom proračunu Europske unije za 2014. E, do 2020. godinu, dakle u okviru višegodišnjeg financijskog okvira. Po prvi put u povijesti zajedničke poljoprivredne politike došlo je do smanjenja proračuna naspram prethodnih financijskih razdoblja. E, imamo ovaj kon koji pokazuje rashode za ZPP u trenutnim cijenama i tu vidimo dakle da od 2014. godine do 2020. godine imamo stabilan rashod svake godine. No, uzavši obzir trenutnu financijsku i gospodarsku situaciju, ta financijska perspektiva pokazuje uzastopnu e, podršku za ambicioznu pripremnu politiku koja predstavlja 37.8% ukupnog rashoda Europske unije u razdoblju 2014. do 2020. godine. komisija morala nadzirati e, i provjeriti trenutni zakonodavni okvir te ga učiniti boljim kako bi se prilagodio novim teritorijalnim okolišnim uvjetima koji su nastali i koje, koje će najvjerojatnije biti izazovi poljoprivredne politike Europske unije. Tu smo imali tri pitanja. Kao prvo, e, promicanje sigurnosti hrane tako da se sektoru pruži podrška od e, nesigurnosti na tržištu, od e, proizvoljnosti na tržištu i isto tako osiguranje lanca prehrane. Kao drugo osigurati dugoročnu održivost e, poljoprivrede Europske unije tako što se nacionalnim resursima i raznim aktivnostima vezanih uz promjenu politika pokušava taj sustav učiniti što održivim. Isto tako pokušati osvajati održiv razvoj ruralnih e, regija diljem Europske unije, a uz to poštujući e, biološku raznolikost. Pokušali smo ispuniti te ciljeve tako što smo promijenili tri glavna instrumenta ZPP-a. Izravna plaćanja, zajednička organizacija tržišta, politika vezana uz ruralni razvoj, a moj kolega će detaljno objasniti te instrumente kao i kako izgleda horizontalna uredba. Ja ću vam samo istaknuti nekoliko glavnih elemenata reforme. Što se tiče izravnih plaćanja, izravna plaćanja su i dalje najvažniji politički instrument što se tiče financijske strane, budući da predstavljaju oko 80% proračuna ZPP-a. Izravna plaćanja će održati važnu ulogu e, ZPP-a tako što će pružiti kontinuiran e, doprinos e, financiranja i siguran prinos proizvođačima. Zadnja reforma je učinila jedan važan korak. Udaljili smo se od tradicionalnih plaćanja prema plaćanjima koji, su više ravnopravniji prema pojedinim proizvođačima i koji vode računa isto i o povijesnim e, izborima pri proizvodnji. Nova arhitektura izravnih plaćanja temeljit će se na obaveznim schemama. Imamo novu osnovnu, novi osnovni sustav plaćanja, imamo novi sustav plaćanja za mlade poljoprivrednike, te nove, nova zelena plaćanja. Ta tri elementa su obavezna za sve države članice. Osim toga, države članice imaju daljnje mogućnosti koje mogu ciljati dio izravnih plaćanja i predati ih drugim korisnicima područjima ili sektorima, već prema njihovim posebnim specifičnim potrebama. To je svrha dobrovoljnog sustava gdje imamo e, raspodjelu plaćanja, imamo razne vrste podrške, imamo isto mogućnost za države članice da e, primijene male sustave, sustave za male poljoprivrednike. Sa promjenama u zajedničkoj organizaciji tržišta pokušali smo promicati konkurentnost na području zajedničke poljoprivredne politike. Najveća promjena je da smo uklonili postojeća ograničenja za proizvodnju te da smo se okrenuli prema poboljšanom sigurnosnom sustavu i sustavu za upravljanje krizom. Sve kvote, takozvane famozne kvote, su uklonjene, bit će uklonjene u idućih nekoliko godina, tako da proizvođači mogu odlučivati o proizvodnji prema stanju na tržištu i isto tako ne samo što će proizvoditi, nego i koliko će se proizvoditi novi politički instrumenti što se tiče eh, načina rada lanca prehrane su također bila uvedena. Eh, ojačali smo eh, okvire za organizacije proizvođača, za udruge proizvođača i za udruge organizacije koje spajaju više različitih sektora. I na posljedku, ali ne najmanje važno, moramo u ovom uvodnom izlaganju spomenuti ruralni razvoj, ali samo općenito. Novi ZPP također uspostavlja jak drugi stup, stup za ruralni razvoj, to je drugi stup ZPP-a, gdje imamo strateške ciljeve e, i vrlo usmjerene ciljeve. Ruralni razvoj će i dalje imati svoj dobro utemeljen i e, uspješan e, konceptualni sustav Imat ćemo višegodišnje programe koje će države članice dalje određivati. I čime će se odgovoriti na specifične potrebe ruralnih područja. No, nova politika vezana za ruralni razvoj će biti mnogo integriranija sa drugim e, europskim strukturnim investicijskim fondovima. Imamo tu dosta novih elemenata veznih uz harmonizaciju svih europskih strukturnih investicijskih fondova. To će nam pomoći da poboljšamo planiranje i programiranje i da se bolje osvrnemo na potrebe pojedinih regija, te da uspijemo pronaći sinergiju između pojedinih fondova. Sve će se to postići putem nacionalnih sporazuma o partnerstvu što se raspravlja sa nadležnim e, službama kako bi se dobila koherentna nacionalna strategija. Sada se nastavlja rasprava s državama članicama o konkretnim prijedlozima što se tiče programa za ruralni razvoj. U ovom uvodnom izlaganju bih vam se htio reći da je ova reforma ZBP-a prvo iskustvo što se tiče suradnje između Europskog parlamenta i Europske komisije kada se radi o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Mi smo vrlo zadovoljni ovim prvim iskustvom, ovom prvom vježbom, ali mi smo uvjereni da možemo još i dalje poboljšati našu suradnju u budućnosti. Također sam uvjeren da ćemo sa novom Europskom komisijom koja se trenutno upravo uspostavlja, da ćemo s njom moći još intenzivirati naš e, dijalog, da ćemo moći udužiti naše snage kako bismo se suočili sa onim izazovima koji, pred kojima stoji naš poljoprivredni sektor. Hvala vam na pažnji. Bardzo dziękujemy za prowadzenie. Hvala lijepa, gospodine glavni direktore ovim uvodnim riječima. Hvala vam gospodine Pleva. Onda zatim prelazimo na sljedeću prezentacije. Zaprimili ste program. Sada ćemo čuti nešto o izravnim plaćanjima. Zamolio bih gospodina Pjera Baskua da preuzme riječ, da nam održi svoju prezentaciju. Potem będziemy mogli dokonać pierwszej serii pytań i... A zatim možemo imati prvi krug pitanja i govora. Izvolite, gospodine direktoru, predajem vam riječ. Prezident. Hvala, gospodine predsjedavajući. Cilj ovog izlaganja odnosno tema ovog izlaganja je pregled, kratak pregled novog sustava izravnih plaćanja, dakle sustav koji će biti na snazi od 2015. godine e, i za, na period od šest godina. Ovo je politički instrument a pokazat ćemo vam koje su osnovne izmjene vezane uz ZPP, na primjer vezano uz samu arhitekturu izravnih plaćanja, a naglasak ćemo staviti na e, takozvane zelene tehnologije. Novi cilj ovog e, instrumenta je odgovoriti na tri glavna prioriteta. Prvi je zajamčiti dugoročnu održivost poljoprivrednog sektora, zatim sigurnost hrane u Europskoj uniji kroz e, potporu dohodku poljoprivrednicima. Istovremeno želimo održati stabilnost e, prihoda poljoprivrednika. Želimo poboljšati upravljanje prirodnim resursima na taj način što ćemo poljoprivrednike upoznati sa svim e, aspektima dobrog upravljanja a isto tako ćemo im pokazati na koji način raditi e, baviti se poljoprivredom uz očuvanje okoliša i očuvanje e, također bioraznolikosti Cilj ovog novog sustava izravnih plaćanja je da pomognemo e, regionalni razvoj koji će biti usklađen i ruralni razvoj koji će biti usklađen, koji će biti prilagođen specifičnom području na kojem se poljoprivrednici nalaze, a istovremeno ćemo e, pomoći poljoprivrednicima e, u ostvarivanju njihovog dohotka ovaj novi sustav će biti usavršeniji u odnosu na prethodni, zato što će biti bolje usmjeren, radit će se o izravnim e, potporama u odnosu na potrebe, također će se raditi e, o potporama koji će se davati samo aktivnim poljoprivrednicima, što znači da ćemo isključiti sve druge korisnike koji se nalaze na margini poljoprivrednog sektora, pokušat ćemo bolje e, uspostaviti ciljne skupine, na primjer ove potpore ćemo davati malim, mladim poljoprivrednicima, a isto tako ćemo vidjeti na koji način rasporediti ove potpore e, u odnosu na veličinu e, poljoprivrednog gospodarstva. Tako se nadamo da ćemo postići ravnopravniju raspodjelu potpora uvodeći i e, metodu konvergentnosti, takozvane eksterne konvergentnosti e, unutar e, država članica koju ćemo nazivati unutarnjom konvergentnošću i koristit ćemo također instrument raspodjele plaćanja kako bismo uveli ravnotežu između izravnih plaćanja koja se daju na temelju veličine gospodarstva, poljoprivrednog gospodarstva i isto tako ćemo uvesti takozvana zelena plaćanja koja će e, biti pojednostavljena, a isto tako ćemo uvesti i takozvanu uvjetovanost što znači da će e, izravna plaćanja biti uvjetovana poštivanjem e, propisa Europske zajednice. To je sustav, dakle sustav uvjetovanja koji će sadržati manje zakonodavnih elemenata, ali koji će imati ogromnu težinu i ogroman značaj za poljoprivredni sektor, a naročito će se raditi o mjerama koje se tiču zaštite okoliša. Jedan element koji može predstaviti E, odluke koju smo donijeli za vanjsku konvergentnost. A mogu pokazati koji je naš cilj za 2020. godinu na temelju sadašnjih e, izravnih plaćanja. Ovdje vidite na ovom slajdu sa e, lijeve strane sadašnju situaciju, a sa desne strane, odnosno e, u lijevom stupcu za svaku državu članicu je opisana sadašnja situacija, a u desnom stupcu e, buduća situacija. Vidite da za neke zemlje postoji manja ili veća razlika, naročito na, se to odnosi na zemlje koje se nalaze na samom početku i kraju ovog slajda. La nouvelle architecture des Što se tiče novog sustava izravnih plaćanja, imat ćemo s jedne strane plaćanja koja su povezana uz proizvodnju i plaćanja koja nisu povezana uz proizvodnju. Imat ćemo tri sustava izravnih plaćanja. Jedan će biti obavezno obavezni režim, dakle radi se o temeljnom plaćanju, jednokratnom plaćanju, a e, to plaćanje će uvjetovati ostale vrste plaćanja, osim onih koji su povezani s proizvodnju. Zatim imamo takozvana zelena plaćanja i e, treće e, plaćanje su posebne vrste plaćanja za mlade poljoprivrednike. Ovdje možete vidjeti sivom bojom obojena ta tri e, režima. To su fakultativni režimi, dakle režimi koji su povezani sa proizvodnjom, što znači da moraju postojati minimalna javna plaćanja u određenim poljoprivrednim e, sektorima u svakoj državi članici koji ovise o socioekonomskim faktorima. Zatim postoje takozvana plaćanja vezana uz e, prirodne karakteristike zemljišta u kojem se obavlja poljoprivreda i e, treća vrsta fakultativnog plaćanja je vezana uz veličinu poljoprivrednog gospodarstva. Ovdje imate također e, preciznije detalje za svaki od ova tri režima, no međutim sada neću se osvrtati na svaki od njih. Kao alternativa ovom općem režimu države članice imaju mogućnost uvesti posebne režime za takozvane male poljoprivrednike. Radi se o pojednostavljenom e, režimu što olakšava život e, poljoprivrednicima. Što je najbitnije u ovoj reformi izravnih plaćanja? To je uvođenje takozvanog zelenog plaćanja kroz direktno plaćanje. Zeleno plaćanje se daje ukoliko poljoprivrednici zaista primjene određene e, mjere kojima se bore za očuvanje e, okoliša i prirode i to će predstavljati 30% od nacionalnih E, sredstava koje će biti dodijeljene državi članici kroz direktna plaćanja. Želim naglasiti da ukoliko dođe do zelenog davanja, odobravanja zelenog plaćanja, odnosno ovo zeleno plaćanje se može uvrstiti u cjelokupnu strategiju ozelenjavanja poljoprivrede koje želimo postići, naravno u skladu sa postojećim e, zakonodavstvom vezanim uz očuvanje okoliša. Naravno tu postoje tri mjere koje se moraju primijeniti e, obavezno. Je, to su mjere koje se tiču e, poljoprivrednih gospodarstava širom Europske unije i na temelju I također imate treći dio koji se tiče e, mjera za zaštitu okoliša i za ruralni razvoj. Radi se o posebnim mjerama koje su ciljane mjere i koje nam mogu omogućiti da odgovorimo na e, posebne izazove koji su specifični za određenu regiju. Ovo su dakle stupovi poljoprivredne politike vezano uz e, izravna plaćanja. Dakle, radi se o uvođenju mjera za zaštitu e, okoliša i zaštitu e, poljoprivrednog zemljišta. Nekoliko još detalja vezano uz mjere za očuvanje prirode i mjere koje mogu omogućiti poljoprivrednicima da dobiju takozvane zelene potpore a e, to su mjere kojima se e, ublažava ublažavaju emisije CO2 i zadržavanje CO2 u e, tlu. Također su to mjere koje se mjere koje se moraju poduzimati na određenim područjima koje su nepovoljna za obradu zemljišta i mjere koje mogu omogućiti bolju kvalitetu vode ili tla kao i mjere koje mogu omogućiti uzgoj određenih e, kultura na obradivim područjima ukoliko se radi o specifičnim e, usjevima. Najmanje 5% obradivog odbradivih površina svakog poljoprivrednog gospodarstva će morati biti obuhvaćeno ovim mjerama kako bi e, poljoprivrednici imali pravo na ove zelene potpore, a države članice imaju pravo vidjeti na koji način žele primijeniti ovu mjeru u odnosu na vrstu poljoprivrednih gospodarstava koje imaju na e, teritoriji svoje zemlje. Tu može se raditi o vrstama poljoprivrednih zemljišta tipa EFA, kao i poljoprivrednim zemljištima koje koja se obrađuju ili koje su na ugaru. Ukoliko država članica odluči uspostaviti sustav ozelenjivanja poljoprivrede, onda mora poljoprivrednicima omogućiti da ispune ove mjere. Sve te mjere moraju imati e, za cilj ispunjavanje e, ciljeva koji su zacrtani u našoj strategiji. Nekoliko riječi o sustavu upravljanja i e, kontrole cjelokupnog sustava izravnih plaćanja. Gospodarsko upravljanje izravnim plaćanjima mora biti biti dobro, to je nešto što je veoma značajno i mora se temeljiti na integriranom sustavu upravljanja i kontrole, a naročito na sustavu identifikacije poljoprivrednih parcela. To je sustav koji nam može omogućiti da kontroliramo dobru primjenu izravnih plaćanja jer se e, na taj način može provjeriti da zaista te potpore idu u ruke poljoprivrednika koji je prijavio ovo ili ono zemljište. Zatim, e, postoji i sustav mjera koji će se uvesti do 2008. godine i koji će omogućiti da se e, zaista kontrolira da se kontroliraju dodjeljene potpore zahvaljujući sustava integriranog upravljanja i e, kontrole IACS. Sve su to sustavi koji će nam omogućiti dobro upravljanje i e, nadzor nad ovim mjerama koji spadaju u prvi stup. Nekoliko zaključnih riječi. Novi sustavi izravnih plaćanja će nam omogućiti u budućnosti primjenu novih smjernica zajedničke poljoprivredne politike. Imat ćemo e, održivu poljoprivrednu politiku koja će uzeti u obzir gospodarske izazove kao i izazove očuvanja okoliša. Istovremeno ćemo imati učinkovite, učinkovite izravna plaćanja a ovaj sustav izravnih plaćanja će biti usklađen sa sadašnjim potrebama svake, svake zemlje članice. Na koji način će se ovo primjenjivati? Dakle, od sada pa do e, sljedećeg proljeća ćemo prilagođavati naš sustav kako bi u državama članicama e, mogli imati potrebnu infrastrukturu za primjenu ovih mjera. Mi smo trenutno u fazi evaluacije na temelju informacija koje smo dobili od država članica. Države članice su nam u e, osmom mjesecu dostavile sve potrebne informacije. Moram samo e, reći da postoje e, određeni vremenski rokovi koje moramo ispoštovati. Nakon prve godine primjene ovog novog sustava ćemo napraviti procjenu učinka i tu ćemo poseban naglasak staviti na e, proizvodni potencijal i stvaranje jednakih uvjeta proizvodnje u svim državama članicama. Dakle, to je nešto na što se obvezala e, komisija početkom e, travnja ove godine, a u ožujku 2017. godine će biti objavljen izvješće u kojem ćemo ponovno procijeniti E, učinak ovog novog instrumenta kojim se zahtjeva takozvano ozelenjivanje e, proizvodnih e, metoda i nadamo se da ćemo prijeći sa procenta na 5 na 10%. Dakle, toliko o ovom novom sustavu izravnih plaćanja i hvala vam na pozornosti. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. hvala, Kao što vidite, sada ćemo započeti sa pitanjima i odgovorima. No, molim samo pitanja koja se odnose na izravno plaćanje, jer ćemo imati izlaganje o e, zajedničkoj organizaciji tržišta i o ruralnom, odnosno horizontalnoj uredbi. Tako da vas za sad molim da postavljate pitanje samo o stvarima o kojima se raspravljalo. Dakle, prvi govornik. Hvala. Hvala gospodin ravnatelju, iako ste otišli. Hvala cijeloj ekipi koja je danas došla ovdje. Pozdravljam vas. Mi smo puno proveli vremena raditi zajedno na više od 50 trijaloga, zar ne? I to je bio veliki posao, zahvaljujući kojem smo uspjeli napredovati. Cilj ovog sastanka jest da se donekle predstavi novim zastupnicima ono što je do sad napravljeno i kao što je to ravnatelj Pleva rekao, e, ugovor iz Lisabona je promijenio naš način funkcioniranja. Mi smo danas odgovorni imamo svu odgovornost zahvaljujući sustavu su odlučivanja. Dakle, ne možemo samo biti promatrači, moramo donositi odluke i mi unutar našeg odbora. No, pređimo na konkretne stvari, dakle, na izravna plaćanja. Saslušao sam ovo izlaganje te želim izraziti određeni broj zabrinutosti. Mi smo pokrenuli reforme koje su utemeljene na ozeljenjavanju, na uvjetovanosti. Dakle, to su stvari koje više pozornosti pridaju okolišu. No, kao što ste mogli zaključiti na temelju ovog izlaganja, mi smo ovdje spram jednog sustava koji je jako složen i iskreno vam govorim da sam zabrinut mi smo željeli da imamo posla sa manje birokratskom zajedničkom političkom zajedničkom poljoprivrednom politikom koja će poljoprivrednicima olakšati život i pristup pomoći iz epp a p-a. Moram reći da sam još zabrinuti kada vidim eh, da su države članice te koje će trebati nadzirati provedbu toga svega, koje će se trebati postarati da će sve te odredbe biti ispoštovane i to do najsitnijih eh, pojedinosti neću se baviti samom suštinom. Samo želim reći kako godinu dana nakon provedbe ozenjavanja moramo započeti raspravu. Raspravu koja će biti zanimljiva i koja će nam vjerojatno omogućiti da ispravimo određene stvari. Jer sada se nalazimo pred odlukama koje su više kompleksne za države članice i poljoprivrednike. Dakle, pitanje je da li ćemo imati tu mogućnost. Naravno, postavit ćemo to pitanje novom povjereniku, naravno. Gospodin Posel, izvolite. Najpša hvala, predsjedavajući. Dopuste da e, se nadovežem na ono što je rekao gospodin Pliva. Moram reći da to jako, jako dobro izgleda na ekranu, to stvarno dobro izgleda i čestitam vam, no naravno to nas posjeća na mnoge stvari o kojima smo raspravljali nekad mnoge kratice koje sam zaboravio su mi tu iskrsle pred očima, dakle zanimljivo je to sve ponovno vidjeti. No, moram iskreno reći da najveći problem koji imamo jeste kako ovo provesti u djelo. Jeste li svjesni da nacionalne i regionalne uprave trebaju dati odgovor poljoprivrednicima što da rade idućeg proljeća i ne mogu im dati te odgovore zato što ne dobivaju odgovore od vas. Jeste li svjesni toga? Znam da je vaš posao težak, ali istovremeno moram vam reći, nije li tu neko pitanje na koje se treba odgovoriti i da odgodimo možda zlinjavanje godinu dvije, da se usredotočimo neke stvari. Znamo uopće o čemu govorimo, na primjer, da li obradivo zemljište polje predstavlja e, prioritetno e, prioritetno zemljište. Poljoprivrednici okrivljuju lokalnu samoupravu, koja okrivljuje nacionalnu, koja okrivljuje Brisel i tako dalje. I kako god tumačenje vi dali o provedbi ove nove reforme ZPP-a, možete li jamčiti da će to proći pred revizorskim sudom to treba reći regijama i državama članicama da se neke stvari proveli krivo, čak iako je to naređeno iz Brisela. Jer kad se osvrnemo malo na prošlost, to je konstatacija. Ja ne želim predugo govoriti, ali moram vam jasno reći Mislim da je ovo prava pregoda danas da se to napravi i da uvidjete kolika je zabrinutost ljudi na terenu, ljudi koji nastoje provesti ono što smo im rekli već više mjeseci, već prije više mjeseci ne mogu dovoljno inzistirati na tome. Tamo gdje sam ja nema baš previše zelenih e, ozelenjavanja, jer ljudi se time ne bave jer ne mogu doći do, do odgovarajućih odgovora. A onda samim tim ni poljoprivrednici ne dobivaju odgovore. Dakle, možda bismo se trebali vratiti na ono što sam rekao, možda bismo trebali odgoditi neke od ovih stvari na 12 mjeseci, da malo mučemo glavom i razmislimo kako to provesti u djelo. Hvala. Gospodin Desic, imate riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče i hvala na ovim izlaganjima. No, čak i kada smo mi sudjelovali u toj reformi, ipak nisam vrlo zadovoljna sa rezultatima ove reforme ZPP-a. Ja sam već pokušao ukloniti to tijekom pregovora, ali nisam uspio. Ovaj screening u prvom stupu će biti administrativni teret. Ja sam eh, poljoprivrednik, ja sam završio svoj prvi staž kada je te krenula zajednička poljoprivredna politika, a ovo što nam sada predstoji je najgore administrativno čudovište koje upravo kreće u napad na naše poljoprivrednike. Pogledajte, ovo je doprinos Bavarske za programe u prvom i drugom stupu. Onaj ko to prođe i pročita, on je spreman za ludnicu, a to je ono što očekujemo od naših poljoprivrednika. Ja meni je drago što povjerenik Čolos e, ne ostaje ovdje još pet e, godina. On je bio najgori povjerenik za poljoprivredu od kad postoji Europska unija i zajednička poljoprivredna politika. Ja se nadam da e, neće nitko iz, kabineta preuzeti to mjesto povjerenika sada jer oni su svi sudjelovali u tome. Kada čitam ove tekstove, pa to se ne može provesti. Kako poljoprivrednik može provesti te programe? To je u potpunosti isključeno Zatim isto tako smo imali prijedlog e, za prijelaznu odredbu da se screening odgodi na 2016. godinu jer sam znao da odredbe neće biti gotove do, do sada, ali čak i u odboru za poljoprivredu sam e, doživio neuspjeh e, i razlika je bila samo dva glasa. Mislim, nažalost ih nisam uspio uvjeriti. Naši uredi doživljavaju pozive dan i noć. Poljoprivrednice sada upravo vrše jesensko sadnju, a ne znaju kako trebaju provesti odredbe veznih uzelenjivanje. Mislim, to je stvarno strašno kako se obhodimo s našim poljoprivrednicima. Nedavno je netko rekao, i to je točno, da skoro 60 milijardi eura plaćamo našim poljoprivrednicima, a zatim oni bježe u redove e, euroskeptičnih stranaka radi ovakvih e, odredbi. To je stvarno nepodnošljivo što i mi ovdje priređujemo. I sada kada vidite koliko ima odredbi, ima šest, šest uredbi samo u prvom stupu. Naravno da je to složeno. Također ste rekli da zemlje članice imaju više manevarskog prostora sada, pa mislim, onda možemo odmah i ukinuti ZPP, to onda više nije zajednička poljoprivredna politika, već prema tome tko je na vlasti u kojoj državi članici, sve poljoprivrednike više ili manje šikanira. To nema nikakve veze sa ZPP-om, sve je to od samog načela, od pristupa krivo. Trebali smo pripremiti katalog različitih mjera koje bi se zatim regionalno mogli uskladiti i primjenjivati. To bi bilo prihvatljivije. Stvarno mi je žao što moram ovo doživljavati, što se ovdje našim poljoprivrednicima sprema. I ja se više neću kandidirati 2019. godine za Europski parlament, ali već mi je danas žao kolega koji će morati sa ovako reformiranim ZPP-om izaći pred naše poljoprivrednike i reći im kakvu smo glupost ovdje donijeli. Ne može se govoriti o tome da se je pojednostavila situacija. Mi smo sa 90% glasova usvojili izvješće gdje smo rekli da ne želimo imati nova izravna plaćanja koje će dovesti do novih mehanizama za upravljanje i kontrolu. A upravo se toga povjerenik Čolos nije pridržavao. Imamo sad novi sustav plaćanja sa novim mehanizama kontrola i sankcija. Kako možemo e, čistog obraza stupiti pred naše poljoprivrednike kada sada kažemo da će dobiti e, pristup drugim sustavima plaćanja. Kada vidimo da, na primjer, će se sada davati više novaca onima koji zapravo ne obrađuju zemlju, koji, koji puštaju zemlju na ugaru, a aktivni poljoprivrednici će dobiti manje. Mi ćemo time doživjeti neuspjeh i nadam se da ćemo nakon e, godine u kojem će se revidirati politika ozirivanja, da ćemo to moći ukinuti, da ćemo se vratiti poštenoj, pravednoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Ovo što ovdje imamo je stvarno vrlo žalosno i meni je žao što ja moram preuzeti dio odgovornosti za to. Tak, tak. Značna część nas učestničila u tym procesu przygotowania reformy. Da, mi smo sudjelovali u pripremi ove reforme i jasno je da moramo biti svjesni činjenice da smo i mi odgovorni za ovo djelo. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim samo reći da se slažem sa Albertom Desom i zapravo ne bi trebalo govoriti ništa više, ali isto tako mislim da smo i mi dijelom rješenja za ovaj sada već veliki problem i to iz dva razloga. Usredotočili smo se na novac, a nismo se dovoljno usredotočili na učinak ozelenjivanja i u ime EPP-a moram reći da mi se brinemo za zelene površine i mislim da određene mjere nisu e, povoljne za poljoprivrednike i da ih je veoma teško provesti u djelo. E, u nedjelju sam e, išla u ured odakle sam vidjela čitavo jedno polje na kojem je bio i dio e, šume, a irske vlasti su tom poljoprivredniku rekli da cijeli taj dio koji je ekološki povoljno područje ne može uskladiti sa svim ovim mjerama ozelenjivanja, što znači da ove mjere moraju biti prilagođene poljoprivrednicima, a ne samo prilagođene obradivim površinama. Niti jedna država nije spremna za ove mjere i mislimo da ove mjere neće zadovoljiti naše poljoprivrednike. Radi se o frustrirajućim mjerama. Ono što mi tražimo od njih je da se bave neodrživom poljoprivredom jer mora imati e, tri vrste usjeva umjesto jednog i tako dalje. Mislim da ozelenjivanje je dobra inovacija, ali mislim da ukoliko budemo to radili na ovaj način nećemo dobiti rezultate koje želimo postići. Ovo je ne, ovo je pogrešan način. Moramo e, raditi na integriranom upravljanju poljoprivredom. I mislim da je ovo e, sjajna situacija za e, revizorski sud. Oni će morati zaposliti više ljudi, ali je ovo E, noćna mora za ljude koji se bave proizvodnjom hrane. Zato moramo uravnotežiti ove naše prijedloge. Mi smo vas već upozorili na to i moramo doći do dogovora i znamo da sad imamo dvije opcije pred nama. Prva opcija je da e, pomognemo kolegama Jimu Nicholsonu i drugima i da kažemo da e, moramo raditi na fleksibilnosti za primjenu ovih mjera. To ne moramo primijeniti odmah a zatim kada budemo zaista primjenjivali ove mjere, onda ćemo tražiti da se zaista vidi na koji način je to primjenjeno i koji je učinak ovih mjera. Ne možemo dovesti poljoprivrednike u situaciju gdje su i isfrustrirani poljoprivrednim praksama koje im namećemo, a naročito e, kontrolnim i nadzornim mehanizmom koji će stalno biti nad njima. Hvala. Hvala. Gospođa Zahvaljujem. Ja sam glasovala protiv reforme ZPP. Od samog početka sam vas upozorila da je ovo presloženo i da će to dovesti do daljnjih kažnjavanja poljoprivrednika. Evo, možemo se vratiti na posljednje tri točke koje ste predstavili na slajdu. Vi ste rekli da ćete državama članicama pomoći u primjeni reforme zajedničke poljoprivredne politike. Ja sam razgovarala sa poljoprivrednicima u Sjevernoj Irskoj i oni i dalje traže da im se pojasni ta metoda ozelenjivanja također e, potpore za mlade poljoprivrednike i da im se pojasni što znači partnerstvo u ovom sektoru. Mislim da ove mjere zaista traže vremena, da ih je teško primijeniti u državama članicama i mislim da, a mislim da vremena više nemamo. I kao što je e, kolegica maločas rekla, ovo će sve voditi do kazni, do kažnjavanja, a u mojoj regiji je to kažnjavanje već bilo previše u prošlosti. Što se tiče ozelenjivanja, e, ja se u potpunosti slažem s kolegama koji traže da se to odgodi. Ja sam razgovarala s poljoprivrednicima i sad je trenutno kaotična situacija. Nemamo dovoljno informacija o svim tim mjerama. Sve to mislim da je ojačano i situacija naglašeno situ, zbog toga što sam pročitala da je komisija nedavno zatvorila jedno skladište sira eh, i mislim da zapravo komisija takvim mjerama pokazuje da eh, ne zna kakva je stvarna situacija u zemljama Europske unije. Moramo eh, učiniti nešto što prije jer sad nam situacija stvari zaista između kontrole. kontroli. Hvala. Gospodin Glezols. Hvala, gospodine predsjedavajući. Evo, ja sam budno pratio cijelo izlaganje i moram reći da cijeli ovaj e, zeleni raj se sada ukazao pred mojim očima i e, zapravo ja sam iz Naksusa i mi se bavimo uzgojem krompira i i drugih kultura. Imamo također i citrus. Mislim da nismo jedina zemlja koja se bavi uzgojem tih usjeva. Nama je rečeno da ćemo dobiti fotovoltaične panele za poboljšanje uzgoja i naravno kao što znate mi imamo dosta sunca u našoj zemlji tako da bi nam to bilo zaista korisno. Ali moje pitanje je sljedeće. Kako ćemo mi pronaći prostor neophodan prostor za te solarne panele. Jer za to je potrebno dosta prostora, a jedino da e, zapravo ih postavimo tamo gdje smo do sada uzgajali citrus, ali u tom slučaju e, to neće biti usklađeno sa našim ciljevima. Hvala. Gospodin Ja. Hvala lijepa. Jedna ironična predprimjedba članovi ovog odbora ne bi smjeli e, zaboraviti da smo i mi doprinijeli tome da je regulativa ovakva kakva jest, dakle to treba imati na umu. Ja uvijek kažem sljedeće, što se tiče ove reforme ZPP-a, na kraju dana mislim da će poljoprivrednici vidjeti da će biti malo više administracija, malo manje novaca, no to nije povoljno za poljoprivredne i bojim se da ako tako nastavimo ćemo imati samo administraciju i birokraciju, a ne nikakve novce. Ja spadam u one kritičare koji nisu htjeli da greening bude dio prvog stupa. Ja sam čak htio skratiti prvi stup, prebaciti neke stvari u drugi stup. Moje pitanje upućeno u komisiji bi bilo sljedeće. Jeste li vi doista interesirani za jednu sedmoročnu reviziju gdje bi mogli onda imati priliku naučiti iz pogrešaka. Mislim da su pogreške očigledne i mislim da je to zbog toga što smo opteretili prvi stup sa elementima koji tamo ne pripadaju. Te bismo trebali imati i tu hrabrost, povući naše odluke ako su krive. Ako je tome tako, onda ću vas ja podržati, ako doista želite ispraviti krive odluke. Hvala. Ładnie to pan hvala, mislim da ste to dobro formulirali. kažete da moramo sačekati ovo prvo razdoblje. Gospodin Andriju, izvolite. Hvala, predsjedniče. Da, evo vidim ja da se ovdje netko nalazi na optuženičkoj klupi, no ipak svi smo zajedno radili na prvobitnom dokumentu koji je komisija predložila, tako da smo mi suodlučivali i suodgovorni smo u ovom trijalogu i ne možemo tek tako danas e, se razriješiti odgovornosti u provedbi ove reforme. Slažem se s drugim da je kompleksna ova provedba. No ono što me zabrinjava, mimo političkih tekstova u vezi s kojima smo se složili s vijećem, meni je problem prijevod političkih tekstova odnosno naknadni akt koji se odnosi na delegirane akte i često se to u toj etapi vidi da prijevod delegiranih akata nije uvijek u skladu s onim što smo odlučili politički. Želim vam navesti dva primjera. To se vidilo u poslu koji je trebao biti obavljen. To je ono što se odnosilo na dozvole sadnje u vinogradarstvu. Mislim da to nije u potpunosti usklađeno sa smislom koji su političke instance e, njemu htjele dati. Isto ono što se tiče e, trajnih e, pašnjaka. Prvobitno to nije bilo predviđeno za izravna plaćanja i došlo je do velike rasprave koje je pokrenuo parlament ulagani su amandmani, uveliko se rasprava s vijećem i to je ozakonjeno, da tako kažem, govoreći o povijesnim pašnjacima, isto tako na sastanku 15.5.2012. godine. To je bio veliki politički šok za sredozem, za sredozemlja. Sada kad čitam e, delegirane akte koji su pred nama, to bi, ta područja bi se uklonila sa e, popisa plaćanja i tim teritorijima su, tim područjima su se pridružili Škoti, dakle prvenstveno Škoti, dakle mimo sredozemlja i to je dakle u hrastovim šumama i e, šumama oraha uveliko zastupljeno i to bi imalo veliki utjecaj na sredozemnu dimenziju. Hvala, gospodin Šanjer. Šanjer, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dopustite mi, molim vas, da vam se obratim. Ja sam upravo pristigao kao novi zastupnik i stoga sam htio napred reći da neke od vas poznajem ovdje u ovoj dvorani, ali da nisam sudjelovao u onome o čemu se raspravljalo u proteklih deset godina. Prije 10 do 12 godina, primjerice, kada sam bio državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede u Mađarskoj, sam pratio ovaj sustav izravnih plaćanja, dosta dobro sam upoznat s njim zbog toga i mislim da bih se htio pridružiti onome što je rekao gospodinu De Castru, um, ono što je rekao da se treba pripaziti na povijesnu situaciju. Koliko se sjećam, situacija sa ZPP-om je bila prije takva da je ona imala dva najvažnija cilja. Kao prvo, smo htjeli osigurati dobar život poljoprivrednika, dakle zajamčiti im sigurnu proizvodnju, prodaju, ali s druge strane je isto tako CPP imao zadaću da građani Europske unije mogu kupovati po povoljnoj cijeni kvalitetne poljoprivredne proizvode. Ova dva cilja su se u međuvremenu u potpunosti odvojila jedna od drugoga a pomoću izravnih plaćanja smo doduše uspjeli e, osigurati da poljoprivrednici imaju dugoročnu sigurnost. Iako znam da postoje proizvođači poljoprivrednici koji su u lošoj situaciji, postoje i oni koji su u dobroj situaciji, ali sve u svemu mislim da možemo reći da su napori europskih institucija političara ipak sve u svemu imali pozitivan utjecaj na njih. No, s druge strane, u Europi vidimo da mnogi gladuju, da su pothranjeni i da žive u siromaštvu. Ne bih sada htio ući u detalje što se tiče međusobnih povezanosti između toga, ali rado bih spomenuo sljedeće, a to je nešto o čemu sam već dugo htio razgovarati u europskim institucijama. Naime, mislim da trebamo pogledati iz eh, kuta gledišta građana ono što ovdje radimo. I stoga se pitam ima li smisla s jedne strane potrošiti mnogo novaca, mnogo milijarde eura za izravna plaćanja, a s druge strane visoko oporezivati prehrambene proizvode. Postoje do duše države članice unutar Europske unije gdje je porez na takve proizvode 0%, no u mojoj domovini mi plaćamo 27% u smislu poreza na dodatnu vrijednost, pa i na prehrambene proizvode. A između 0% i 27% naravno da postoji e, mnogih različitih e, postupaka već u pojedinim državama članicama. Dakle, u proizvodnji imamo jedinstven pristup prema poljoprivrednicima, a s druge strane imamo vrlo raznolike stope PDV-a za njihove proizvode. Možda bismo trebali reći da su prehrambeni proizvodi slično kao i lijekovi. To je nešto što uzimamo k sebi, što dopire u naše tijelo i možda bismo tu trebali u određenoj mjeri uzeti u obzir mišljenja europskih građana i njihove želje. Možda bismo trebali uvesti nižu ili nisku poreznu stopu na prehrambene proizvode, možda 5% ili ako ne 0% kako bismo se osigurali da se može po povoljnoj cijeni kupiti prehrambene proizvode u Europi. Najljepša hvala. Gospodin Sraj, izvolite. Hvala predsjedavajući. Ovdje govorimo o pomoći poljoprivrednicima, ali isto tako treba govoriti o potpori građana zajedničkoj poljoprivrednoj politici i u razdoblju do 2020. godine. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Ukoliko želimo iznaći rješenja postojećim problemima, zar ne bismo trebali mi u Europi malo bolje sagledati kako smo mi to stvorili te velike prostore Natura 2000, dakle tu imamo pašnjake, to su konkretni e, konkretna područja. Mislim da bismo trebali sagledati mogućnost održavanja tih područja za ozlanjivanje. Zatim, kada je riječ o fondu namijenjenom krizi, u Nizozemskoj se susrećem često s poljoprivrednicima koji nisu znali da su toliki milijuni eura odobreni, te da bi mogli posegnuti za tim iznosima i Dakle, trebali bismo bolje objasniti svoju zajedničku poljoprivrednu politiku i moramo je objasniti našim sugrađanima, moramo razumjeti kakav je taj njihov kritički pogled prema ZPP-u. Dakle, potpuno se slažem s gospodinom Desom koji smatra da ovo, ovo se pretvorilo u jednu ogromnu birokratsku mašineriju. Ja također se susrećem s poljoprivrednicima koji su pozvali računovođe u pomoć Hvala predsjedniče. Hvala komisiji. Veliki broj kolega to su već rekli, ja se s njima slažem. No ipak želim postaviti nekoliko pitanja. Želim bih čuti kako će države članice provesti to zanjivanje i zajedničku poljoprivrednu politiku. Dakle, postaće vrlo raznolike provedbe i kako će se komisija postarati da ne dođe do nepravedne konkurencije, jer tu se kaže da se određeni elementi ne mogu koristiti jer je to više komplicirano. Gospodin Nikolson je to rekao, dakle ako imate E, ogradu dugu 200 metara, imate stabla koja su niža od 4 metra visine, da li ti redovi stabala e, su uzeti u obračun, neki su govorili da se to uopće neće obračunavati, da će se stvari pojednostaviti. Dakle, postoji mogućnost i opasnost od distorzije, od narušavanja konkurentnosti. Dakle, htio bih pitati da li je korisno već od 2015. godine započeti s tim postupkom ozelenjivanja poljoprivrednici imaju e, od svoje planove za usjeve, za prolj, proljetne usjeve, ali nitko ne zna kako će se sprovoditi e, to zajednjivanje. Da li to ministarstvo zna? Znate li vi to? Dakle, u mojoj zemlji će e, savjetnici, odnosno consulting tvrtke zaraditi ogromne novce na konto poljoprivrednika. To je neprihvatljivo. Vi ste sami rekli ukoliko imamo progresivnog naprednog poljoprivrednika da je on to već sve proveo u praksu da primjenjuje ozlanjivanje, a onda dođe situacija u kojoj revizorski sud kaže da to nije dobro bilo i onda čovjek osnebe bez svojih sredstava. Nadam se da tome neće biti tako i trebamo određena jamstva po tom pitanju i mislim također da moramo napraviti jednu procjenu situacije da li neke stvari ne bi trebale biti prebačene u ovaj drugi stup. hvala. Gospodin Rope, izvolite. Hvala predsjedavajući. Želim zahvaliti predsjednicima komisije. Ja sam nov zastupnik u ovom parlamentu, ali sam deset godina radio u nacionalnoj revizorskoj instituciji i tada sam predsjedao također i regionalno vijeće, te sam morao nadgledati e, pravila provedbe ZPP, p-a. znao sam koje su njene dobre strane, koje su slabosti i e, sad mi je drago što ću moći sudjelovati u poboljšanju toga svega i važno je imati jednu politiku, poljoprivrednu politiku koja neće biti isuviše opterećena birokracijom i moramo to naglas reći ovdje koji su to naši ciljevi, kakve ciljeve želimo ostvariti s ovim novim sustavom i da li ćemo ih uspjeti ostvariti. Usklađenost je jako važna. Uvjetovanost je jako važna, višestruka uvjetovanost. Dakle, višestruka sukladnost je jako važna i moramo se postarati da svi poljoprivrednici budu valjano kompenzirani Jutro smo govorili o odgodama u plaćanju, odnosno o kašnjenju u plaćanju i da su poljoprivrednici u velikim problemima zbog tih odgoda. Kako će ovaj sustav funkcionirati ukoliko zapadnemo ponovno u krizu? Evo sada smo žrtve ruskog embarga, da li će nam taj novi sustav e, olakšati, odnosno našim poljoprivrednicima olakšati život? da li će naši poljoprivrednici tako moći biti konkurentni i da li će biti svi na pod istim pravilima. Hvala, gospodin Karte, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala komisiji na izlaganju. Ne znam jesmo dobili elektronskom poštom njihovu PowerPoint izlaganje. Možda bi smo mogli to dobiti naknadno. Ja se doista nadam da su predsjednici komisije saslušali sad iznesene primjedbe opaske, jer znam da postoji stvarna opasnost ukoliko se ništa ne desi. Dakle, svi ovi pozitivni elementi nove ZPP bit će zasjenjeni negativnim njenim elementima Zainteresiran sam za prijedloge u vezi s mogućim odgađanjem ozlenjivanja i želio bih čuti da li je to moguće i što treba napraviti kako bi to bilo ostvareno. Mislim da nema nikakve sumnje da je to nužno, da je revizija neophodna i htio bih čuti što komisija misli, dakle da li će doći do prave revizije politike ili će to biti samo simulacija, ponovno birokracija na dijelu i ništa konkretno. Dakle, da svake nekoliko godina se kaže da treba smanjiti količinu birokracije da li će od toga sada išta biti. Ovaj put stvarno e, poljoprivrednici pate od silne birokracije. Obiteljska gospodarstva su shrvana silnim obrazcima koje moraju popunjavati poput e, multinacionalnih farmaceutskih tvrtki. Dakle, mislim da je to nešto što treba riješiti i tu je također i, i drugi problem koji treba rješavati, a to je ono sve veće sivo područje glede odgovornosti država članica, odgovornosti komisije. Zamjenica gospođa McGuinness je o tome govorila. Ja podržavam odgovornost država članica, ali ne smije biti sive zone. Dakle, poljoprivrednici moraju znati čija je što odgovornost države članice ili komisije. Hvala. Dame i gospodo, sada smo dosta problematičnoj situaciji jer e, ja nisam ograničio vrijeme govora prvih govornika, tako da vas molim da ne ponavljate ono što je već rečeno i nemojte samo ponavljati kritike. Jer nas i naši sugrađani slušaju. Gospodine Luazo, izvolite. Hvala, predsjedniče. Htio sam reći da sam ja sam franski poljoprivrednik i da sam ugrožen e, ovom reformom. Ja sam iz regije centra i ona je najveća, najveći proizvođač žitarica u ovom dijelu Europe. Dakle, nakon ovoga što sam čuo, nepotrebno da vam govorim da sam jako zabrinut. Vi govorite o novom sustavu izravnih plaćanja, pa ne mogu vjerovati. Govorite nam o sve, e, o ojačavanju uvjetovanosti. Dakle, imamo tri, mjere, šest mjera, tri obvezne, nove kvote se e, najavljuju za e, mlječ, u mljekarstvu. Ovo je apsolutni totalitarizam, uništava se poljoprivreda. Dakle, ovdje su sve veće, veći problemi, sve veće obveze, sve veće kontrole, sve veće, sve veće prinude. Pa, molim vas, recite nam gdje je, ta, gdje to administrativno pojednostavljivanje koje ste najavljivali. Evo, samo kratko želim reći, dakle, već, Francuska već 22 godine daje 20 milijardi eura za europsku izgradnju Brisel vraća 12. Dakle, ima razlika od 8 milijardi. Pitanje sljedeće, koliko će još dugo Francuska plaćati za to? Istovremeno znate da pomoći se smanjuju, da su cijene sve manje, ne govorim uopće o onome što se dešava s Rusijom sada i kako to nas Europska unija, kako to nas ova Europa, nas, francuske poljoprivrednike štiti? U biti oni su propastili francusku poljoprivredu i vi ste neodgovorni ljudi. I evo zadnje pitanje koje sam htio postaviti, koliko će još dugo francuski poljoprivrednici biti krave muzare ovakve Europe? Proszę Państwa, na Boga, WPR zrujnowało Pa. Zajednička poljoprivredna politika ne utječe samo na francuske poljoprivrednike ona nije tu da štiti samo franske poljoprivrednike. Mislim da ste to malo pretjerali, a kao drugo imamo Europsku uniju koja je zajednička za sve nas i svi koriste istraživački rad, resurse, morate biti malo objektivniji, ne opisivati Europsku uniju takvim riječima i do te mjere kritizirati Svi smo mi razgovarali, raspravljali, bilo da se radi o kvotama za šećer, za mlijeko, svi smo mi, svi mi moramo primjenjivati te nove kvote. Dakle, molim vas da postavljate pitanje. Evo, ja sam ovdje osobno deset godina zastupnik u Europskom parlamentu i preuzmem svoju odgovornost. Ali mislim da moramo biti objektivni. Gospođo Petir hrvatske željela bih skrenuti pažnju na status malih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava i vidim da u ovom prijedlogu reforme zajedničke poljoprivredne politike upravo mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva nisu dobro e, zastupljena. E, moje pitanje se ustvari odnosi na konstantno E, forsiranje konkurentnosti a zanemarivanje kvalitete i posebnosti. zbog toga smatram da ovako predložena reforma ima dosta veliku slabost jer e, ne uvažava mala obiteljska gospodarstva e, ne uvažava sve one koji žive na selu bez obzira na njihovu dob jer moramo imati u vidu da su neki ljudi cijeli svoj život cijeli svoj radni vijek se bavili poljoprivrednom proizvodnjom i oni sad nemaju mjesto u ovoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici ako više nisu aktivni poljoprivrednici ili ako još uz poljoprivredu rade nešto drugo. moj je stav da e, ljudima koji žive na selu treba dati potpore zato što žive na selu. treba uvesti izravna plaćanja zato što oni čuvaju prostor jer dok oni žive na selu proizvodi se hrana čuva se biološka raznolikost odvija se život i to bi trebalo e, cijeniti bojim se da će s ovakvim prijedlogom zajedničke poljoprivredne politike naša sela ostati prazna a hrana će biti samo ona koju dobivamo iz industrije a ne ono što smo navikli imati na svojim stolovima. Hvala predsjedniče. Dopustite da vas postavim neke ključne stvari. Dakle, ne samo što je Francuska od samog početka europske izgradnje u Europi, Francuska je i dalje prvi poljoprivredni proizvođač u Europi i prvi, prva zemlja neto, koja daje neto proizvod u Europskoj uniji. Dakle, molim vas da imate poštovanje prema Francuskoj jer su francuski poljoprivrednici ugroženi od drugih. No, za razliku od onog što je ovdje rečeno, za razliku od e, transatlantskog ugovora, ovdje je barem sve jasno. Vaša dva govornika su omogućila našim poljoprivrednicima da shvate da su problemi u Europskoj uniji i počinju vam na izborima stavlja do znanja koliko ste u krivu. No, to je tek predjelo spram onoga što ćemo reći povjereniku idućeg tjedna. Ovdje se forsira liberalizam sa kvotama. Jedino što se može reći ovdje da je sve ovo ovdje jadno. Imam jedno pitanje. Kako se danas komisija misli nositi s novim zakonom o poljoprivredi? Naši poljoprivrednici imaju, dakle moraju se boriti s gubicima, svi su povećali svoju pomoć poljoprivrednicima osim Europske unije. Dakle, ako tražite ime, ideje, ako ih nemate, gospodo iz komisije, ja i gospodine predsjedniče, ja vam mogu reći da države moraju ponovno postati stratezi i sami upravljati financijskim tržištima i pomoći svoj proizvođače. Hvala. Tak, s Hvala. Pa mogu se složiti s ovim što ste rekli u drugom dijelu komentara, to su jako važna pitanja. Gospodine Hojsing, izmati riječ. Gospodine predsjedniče, dopustite mi nekoliko e, riječi jer se jako ljutim zbog toga što su sve dame gospode koje su sudjelovale u reformi e, ZPP-a što sada imaju većinu, evo, europski pučani, socijalisti i ne znam gdje je sada Albert Des, ali on sad kaže, mislim, nemamo nikakve veze. To nije politička odgovornost da je danas složenija situacija nego što je bio prijedlog komisije, to je isto i zbog toga što je Europski parlament unio tisuće amandmana koji nisu pojednostavili situaciju. I stoga sada su krivicu svaliti na povjerenika, to je dosta jednostavno rješenje. Naravno, kada se pitaju poljoprivrednici, oni kažu da je to presloženo i ja kažem onda u redu, dajte nam vaš bankovni račun e, prebacit će vam novac bez ikakvih pitanja na krajem godine. To bi za njih bilo najbolje, ali to ne može tako funkcionirati. I zbog toga nam je potreban sustav kontrole i potreban su nam i usluge, ustupci s druge strane. Ovo ozelenjivanje, da se to nije, nije svima svidjelo, to je moguće, ali s druge strane, mislim da ne želim ocrniti povjerenika ovdje ovako kao što je to učinio Des, ko, ko, bi inače prije e, reforme ZPP-a smatrao da će se moći održati ipak poljoprivreda u ovakvoj mjeri. Evo, dobro, možda smo mogli bolje postići, ali ipak mislim da smo osigurali e, mjere za poticanja, to nije ništa. Neću se sad osvrnuti na sve ove rasprave koje vodimo već pet godina. U biti sada moramo pogledati kako u budućnosti možemo doista pokrenuti reforme koje će poljoprivrednicima ukloniti njihovu ovisnost u prvom stupu, ali stati samo i reći da nam to nije potrebno. Pa ne znam kako bi onda krajem godine izgledalo u mnogim e, džepovima e, poljoprivrednika ne postoji ni jedna druga zajednica koja toliko jako podržava svoje poljoprivrednike i to sa izravnim subvencijama. To treba isto tako priznati i zbog toga ove sve, ove sve riječi da je sve loše, da je ova reforma očajna. Mislim da bi se te osobe trebale suzdržati jer se time potiče još veće neprijateljstvo prema Europskoj uniji i ne bismo sada tu smjeli tvrditi da smo sve uništili. Hvala. Koji je Najviše hvala na ovim umjerenim riječima. Gospođa Moja, izvolite. Hvala predsjedniče. Želio bih nešto reći. Do sad je većina potpore poljoprivrednicima u Sardiniji mogla financirati, odnosno voditi vodu na mlin onih koji kritiziraju europsku zajednicu, to su radili stručnjaci koji su često e, u dogovoru sa lokalnim predstavnicima i regionalnim predstavnicima vlasti. To je bila često čista prevara i nisu proslijedili ta sredstva poljoprivrednicima kojima je to bilo jako važno od vitalnog značaja. Dakle, da li ćemo s ovim novim sustavom izravnih plaćanja izbjeći to? Gospodine Bude, izvolite. Hvala predsjedniče. Biću kratak i neću poput kraja Solomona reći da su svi u pravu. Ove rasprave su nužne, rasprave s komisijom, jer mi predstavljamo ljude u svojim domovinama koji nam iznose svoje probleme. Kada se radi o mjerama ozljenjivanja, ja vam mogu reći da, nažalost, ovaj zakon je jako gust. Mogu vam reći da se ja osobno gubim kada se radi o svim mojim pojedinostima. Teško je provesti sve ove mjere i poljoprivrednici se izlažu kaznama koje su znatno veće od iznosa koje dobivaju od komisije. Kao što je gospođa Guinness, McGinnis rekla, mi smo dijelom rješenja, mogućeg rješenja. Istina je da su značajne reforme donesene 2012. i 2013. kada se radi o poljoprivrednoj politici, ali želim vam reći da postoji raskorak između izravnih plaćanja u državama članicama na istoku i onih na zapadu. Svi se žale o iznosima, o nedovoljnim novcima, svima treba još više novaca. Ali ja vam želim i moram reći da biste vi u komisiji trebali razmotriti ubrzavanje postupka ujednačavanja tih financijskih iznosa svim državama članicama, bilo da se one nalaze na istoku ili na zapadu, jer bismo u suprotnom mogli biti izloženi narušavanju tržišnog natjecanja. Hvala. Gospodine Egnju, izvolite. Hvala predsjedniče. Ja želim samo podsjetiti one koji su to slušali zadnji put. E, želim vam reći da sam ja uložio deset amandmana kako bismo uništili ove delegirane akte i nisam dobio nikakvu potporu. Dakle, ja sam vas poveo, ali niste bili u stanju poći za mnom, dakle sada je kasno da e, kukate. Poslušao sam neke druge zastupnike, e, među kojima je jedan u Grčkoj, koji reče da u Grčkoj nema toliko sunca za solarne panele. Ja mogu reći da mi u Velikoj Britaniji imamo solarne panele, iako nema stvarno solarnih panela. U Velikoj Britaniji e, stotinu hektara imamo. Što je s tim, što je sa zemljom koja je ispod tih panela? Ljudi koji su odgovorni kažu jednog dana da to može biti, jedni kažu da može, drugi da ne može. Koja su prava pravila? Evo, jedan mađarski zastupnik kaže da u njegove zemlji ima 27% PDV-a na prehrambene proizvode, na hranu. Dakle, ljudi u Mađarskoj su gladni, ne bi me iznenadilo da su gladni s obzirom da je hrana tako skupa, ali to je upozorenje. Jer jednom kada vam država stavi PDV na hranu, to nikada neće smanjiti ili ukinuti. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Bogović, vi ste zadnji govornik. Ovaj dio rasprave nam je oduzeo već dosta vremena. Hvala gospodine predsjedniče. Htio bih e, naglasiti i komentirati ovaj novi ZPP. Prije svega zbog toga što on pruža mladim poljoprivrednicima. Mislim da ćemo se na to trebati usredotočiti još i više u budućnosti i stoga mogu samo podržati ovaj dio reforme ZBP-a. Ja dolazim iz Slovenije. U Sloveniji imamo manje od 900 eh, kvadratnih metara obradive zemlje po glavi stanovnika, a znam da treba dvostruko više kako bismo bili samo dostatni što se tiče opskrbe i zbog toga smo za to da bi e, se treba ovaj element ozelenjavanja ograničiti e, i da se obradive površine ne bi trebale previše Eh, odvajati za ozelenjavanje. ZPP ima veliki utjecaj na naše poljoprivrednike, općenito i na našu državu članicu. Naša je država članica zaprimila zahtjev da se vrate financijska sredstva koja su zaprimili od strane Europske unije. To je bilo, bilo bilo birokratsko pitanje i Bojim se da moramo što više pojednostaviti ova pravila da nemamo previše birokracije. Hvala lijepa. Završili smo s prvim krugom postavljanja pitanja. Dakle, pitanja veznih uz ovu prvu prezentaciju. Ja bih molio za vrlo kratak odgovor na pitanja. Dakako da nije moguće vrlo detaljno odgovoriti na sve na sva ova pitanja i na sve ove komentare. I pretpostavljam da kada prijeđemo na sljedeću prezentaciju da nećemo za to morati odvojiti toliko vremena. Isto tako ćemo ograničiti ne za samo na jednu minutu, ali e, glavni direktor, ako možete kratko odgovoriti na ova razna pitanja koja su postavljena, na nove zabrinutosti. Hvala gospodine predsjedniče. Pokušat ću biti kratak u svojim odgovorima i pokušat ću se osvrnuti na glavna pitanja koja su se javila od strane e, članova i zahvaljujem im na, njihovom e, velikom interesu za novu zajedničku poljoprivrednu politiku i prije svega za ovaj sustav izravnih plaćanja koji će krenuti e, djelovati sljedeće godine. Veliki dio javljena za riječ je bio vezan upravo s to, dakle da je složen sustav i da im postoji potreba da se pojednostave pravila. I istina je, mi smo itekako svjesni ovih zabrinutosti, ovih poteškoća koji su spomenuti kada se radi o učinkovitoj provedbi ove nove poljoprivredne politike. Napravili smo određen napredak, to isto tako treba, treba priznati što se tiče uvjetovanosti, malih poljoprivrednika itd. itd. Ali isto tako treba priznati da sa ovom reformom i prije svega sa provedbom ozelenjavanja e, sa njegovim stavljanjem u prvi stup kao što to, su to su zakonodavci odlučili da je to nešto što za nas i za vas i za poljoprivrednike predstavlja veliki izazov. Istina je da trenutno vrlo naporno radimo već mjesecima kako bi se to sve eh, uspostavilo na noge, ali isto tako istina je da imamo složenu situaciju, no treba imati na umu da se sada nalazimo u zakonovnom okviru koji je manje složen, ali da je to isto zbog toga što smo odlučili uspostaviti politiku koja će biti e, mnogo ociljanija, koja će imati veći učinak, koja će biti zelenija i koja odgovara dakle na tu potrebu koja postoji u poljoprivrednom sektoru da se više uzme u obzir, dobro upravljanje prirodnim resursima i da postoji potreba za ozelenjavanjem, da postoji također i potreba da E, se državama članicama daje veću fleksibilnost sada kada smo Europska unija od 28 država članica, moramo imati politiku koja će bolje odgovoriti na potrebe poljoprivrednika, na potrebe pojedinih regija unutar Europske unije. No tko kaže ciljanije, tko kaže zelenija poljoprivredna politika, tko kaže više fleksibilnosti za države članice, također kaže i više složenosti kada se radi o uspostavljanju kontrola i tu doista dajemo sve od sebe, e, a i općenito sve europske institucije i vi, kada se radi o tome kako da nađemo novu ravnotežu između ove nove politike, kako ne bude postići ciljeve koje smo si zadali u toj novoj politici, sa, s druge strane, jamsom da ćemo imati zdravo upravljanje, financijsko upravljanje, budući da se radi o, iznimno velikim financijskim resursima i isto tako da imamo e, umjeren administrativni teret za države članice. Tu države članice igraju ključnu ulogu kad se radi o e, ovom uspostavljanju i mi radimo u vrlo uskom odnosu sa državama članicama putem radionica, putem konferencija, putem mnogih bilateralnih kontakata gdje doista radimo u uskoj suradnji sa nacionalnim e, i regionalnim e, vlastima kako bismo stvorili ovu novu politiku, ovu Um, odredbu o zaninavanju unutar prvog stupa i ako mi dopustite iskoristim primjer Irske, Irske i Sjeverne Irske, to je regija i država koju smo već više puta posjetili, koju ćemo još isto tako i za nekoliko dana ponovno posjetiti kako bismo na najbolji mogući način nacionalnim i regionalnim vlastima pomogli u toj regiji kako bi oni uspostavili ovaj novi sustav izravnih plaćanja. Također od sutra će se održavati dvodnevni, dvodnevna radionica što se tiče pojašnjenja i tumačenja uspostava novog integriranog sustava, e, dakle novi integrirani sustav e, za upravljanje i kontrolu IACS unutar država članica i to je isto tako vrlo važan napredak. Što se tiče isto tako sivih zona i tu smo uspostavili e, razne mehanizme podrške državama članicama, ali ipak nakon prve godine stupanja na snagu, dakle krajem 2015. ili 2016. morat ćemo izvršiti procjenu da vidimo kako operativno gledano se provela ta politika, koji će biti njeni prvi e, rezultati i isto tako što će se trebati prilagoditi E, pa isto tako prije svega što se tiče ovog ozelenjavanja. I nasuprot onome što je rečeno, moram reći da će ta revizija, ta ponovna procjena postupka ozelenjavanja što se tiče izavnih plaćanja i koje će koja će se održati godinu dana nakon stupanja na snagu, da će ta procjena biti vrlo ozbiljna i da će se tome e, službe Europske komisije vrlo detaljno pozabaviti. Zatim još nešto što sam htio spomenuti to su razni zahtjevi koje smo čuli da se povrate, to je da se odgode odredbe vezane uz na 2016. godinu. E, dakle, mjera ozelenjavanja iz prvog stupa i moram reći da je u ovom trenutnom zakonodavnom okviru vrlo teško, pa gotovo nemoguće odgoditi za godinu dana stupanje na snagu odredaba veznih uz ali da postoje vrlo različiti uvjeti Eh, uspostavljanja tog, tih eh, provedbi, dakle bilo da se radi o sustavu upravljanja i kontrole, koji nam pruža da postepeno uvedemo taj sustav u iduće tri godine. Taj sustav neće biti u potpunosti 100% operativan odmah, već tek sredinom 2018. godine. I stoga imamo tu mogućnost i ne vidim zapravo mogućnost da odgodimo u potpunosti e, te, te odredbe. Zatim e, što se tiče podrške obiteljskim poljoprivrednicima, mladim poljoprivrednicima, podrška u e, sredozemnim regijama. To je sve uključeno. Obiteljska gospodarstva čine sam temelj zajedničke poljoprivredne politike europska politika ona, njoj, su potrebna obiteljska gospodarstva. E, to je nešto što je sastavni dio i prvog i drugog stupa. Pa isto tako e, imamo e, i situaciju sa sa pašnjacima na kojima nema zelenjela, prije svega na, na području sredozemlja. zemlja i to, to je uzeto u obzir i mislim da ću se tu zaustaviti predsjedniče jer su to odgovori na glavna pitanja koja su spomenuta. Hvala vam lijepa. Direktore Basku. Prelazimo sada na sljedeću prezentaciju. To je uredba o zajedničkoj organizaciji tržišta tu je naš govornik gospodin Herman Verstajlen, ravnatelj. Mislim da možemo izdvojiti 10 minuta za izlaganje, a već vam mogu najaviti da ćemo u idućem krugu postavljanja pitanja e, moći raspolagati sa jednom minutom za, e, za pitanja. Mislim da je dobro da imamo ovakve, ovakve razmjene mišljenja. Znam da nas mnogi prate i slušaju i e, da nas prati su tako i kandidat za povjerenika i sigurno da je ovo i dobra priprema za samo saslušanje kandidata za povjerenika za poljoprivredu. Ako je gospodin um, Veštajlen sada spreman, predao bih vam riječ i morat ću biti malo disciplinarani kada se radi o tome da se pridržavamo zadanih vremena. Hvala vam, izvolite gospodine Veštajlen. Hvala lijepa, pokušat ću brzo proći kroz eh, tu prezentaciju. Započeo bih sa nekoliko slajdova za koje smatram da su važni kada govorimo o tržištima, o našem konkurentnom položaju koji smo postigli nakon 30 godina reforme. Počet ću ovdje sa cijenama kukuruza i pšenice gdje možete vidjeti da su cijene koje su navedene za Europsku uniju i za SAD prikazane i e, možete vidjeti da postoji gotovo potpuna konvergencija cijena to znači da su naše cijene za pšenicu slične cijenama na svjetskom tržištu, što je isto tako važno u okviru naših proizvođača mesa, uzgojivača, to znači da će oni imati pristup žitaricama e, i da će biti konkurentni sa drugim dijelovima svijeta. Morate shvatiti da u Europskoj uniji još 65% žitarica odlazi za stočnu hranu i to je dakle jedan važan, važan element e, stočarstva. Ovaj konkurentni e, položaj možete naći i, kada pogledamo naše, naš učinak u izvozu. Vidimo da izvozimo velike količine e, pšenice i drugih vrsta žitarica i to pokazuje da smo doista konkurentni a svi ti izvozi se odvijaju bez ikakvih e, javnih e, potpora, bez ikakvog refundiranja izvoza. Imamo sličnu sliku isto tako kada se pogledamo na sličan proizvod mlijeko. Ovdje možete vidjeti kako se razvijala cijena mlijeka od 2000. E, godine. Ova donja granica su cijene mlijeka dakle, u prosjeku svijetu. Ova zelena linija su europske cijene, a plava linija to, su, to je dakle sigurnosna mreža, to su cijene koje su izražene u prahu i u e, masacu. I možete na primjer ovdje vidjeti e, razvoj 2009. godine kada je došlo do krize u mljekarskom sektoru gdje su cijene pale, ali isto tako možete vidjeti da je cijena, svjetska cijena 2009. godine bila mnogo niža od naše cijene. Dakle, pomoću našeg sustava intervencija kojeg smo pokrenuli, kojeg smo iskoristili u 2009. godini, vidite da je se cijena odmah počela oporavljati. I dakle imali smo dobro upravljanje krizom 2009. godine. Ono što je vrlo važno, doduše, ovdje jest da su se svjetske cijene i svjetska tržišta potpuno se sad nalaze u konvergenciji. Imamo 373 eura cijenu po toni mlijeka sada, što je e, vrlo dobra cijena ako ju, usporedite sa prošlošću. Stoga je, stoga je taj sektor bio vrlo uspješan od 2009. godine. Što se tiče našeg e, konkurentskog e, stajališta, moram reći da izvozimo oko 11-12% našeg mlijeka, naravno i u drugim proizvodima poput e, sira, vrhnja, maslaca, to je 11 do 12%. I ono što je važno je da unutarna bilanca u trgovini ovisi e, prije svega i o stanju na tržištu, o izvozu, dakle moramo izvoziti da bismo postigli ravnotežu na unutarnjem tržištu, inače bismo morali smanjiti proizvodnju mlijeka. Imam slične grafikone, ali vrlo brzo ću samo kroz njih proći i za goveđe meso. Vidite da tu smo sa 2000, od 2010. godine prešli sa neto uvozitelja na neto izvozitelja. Mi smo veliki izvozitelji, isto tako i proizvode veznih u svinjetinu, tu smo vrlo konkurentni. Ako pogledate perad, isto tako tu smo neto, e, e, u neto izvozu. A ako pogledamo bilancu, trgovinsku bilancu u vinu, isto tako vrlo pozitivno, također smo najveći što se tiče izvoza maslinovog ulja u svijetu. I ono što bih dan sada htio naglasiti je da nakon svih ovih godina reforme imamo sada konkurentni položaj koji je dosta dobar i koji je naravno toliko važniji u okviru sve globaliziranijeg svijeta gdje su granice otvorene, a kako bismo imali pouzdanu poljoprivrednu proizvodnju na razini Europske unije, mislim da je vrlo važno da budemo konkurentni. Zatim, ako sada vidimo kakvo je stanje trenutno, konkurentni smo u većini poljoprivrednih sektora, mi uvozimo i mnogo poljoprivrednih proizvoda, ali isto tako i izvodimo u ovih e, nekoliko zadnjih godina e, mnogo poljoprivrednih proizvoda. Ono što se događa danas na poljoprivrednim tržištama je e, zbog ove veće integracije na svjetsko tržište da smo suočeni sa većim, većim nestabilnostima. Tamo gdje smo prije imali zatvorena tržišta, imali smo i potpunu kontrolu, ali naravno sa otvorenim granicama uvozimo isto tako i sa proizvodima je velik dio nestabilnosti sa svjetskog tržišta, no zbog naše konstantne proizvodnje isto tako pridonosimo, možemo reći, stabilnosti na svjetskom tržištu. Imamo naravno e, disrupcije na tržištu, imamo nedavni embargo ruskih, e, ruskih u Rusiji, imamo bolesti, imamo loše vremenske uvjete. Ono što je već spomenuto jest da će se iduće godine ukinuti e, kvote za mlijeko, a zatim 2016. E, kvote za šećer. Moramo reći da ipak ne očekujemo velike, velike šokove na tržištu zbog tih e, ukidanja. Što se tiče nove uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta, kako je gospodin Preva već rekao u uvodnom izlaganju, to predstavlja jednu sigurnosnu mrežu za javne intervencije, za privatno skladišnje. Pokazao sam vam kako je e, situacija izgledala 2009. godine. Ono što smo sada napravili sa ovom uredbom u postupku suodlučivanja jest da imamo stabilniju situaciju, to je prije svega pravno stabilniju situaciju e, kada se, e, kada se govori o cijenama. Imamo isto tako i rezervu za nove krize od 400 milijuna eura koje se prikazuje u cijenama iz 2011. godine. Isto tako potičemo eh, suradnju između proizvođača kako bismo imali već, veći utjecaj, pogotovo u situacijama gdje se eh, konsolidacija povećava i isto tako pokušavamo proizvođače uklopiti u razne organizacije, u razne udruge, tako da u slučaju kada dođe do šokova u cijeni da imamo dobar ipak odnos između proizvođača, prerađivačke industrije i e, također e, onih koji zatim prodaju maloprodajnika. Imamo posebne i sustave u e, zajedničkoj organizaciji tržišta za mlijeko i e, voće u školama i nedavno smo poslali jedan prijedlog e, kako vama tako i vijeću e, kako bismo postigli veću sinergiju između ovog sustava mlijeka u školama i sustava voća u školama. Također imamo jedan e, novi element, to su standardi u marketingu gdje definiramo što je vino, na primjer, zatim koje su pojedine vrste mesa i tako dalje. Izradili smo te standarde, naravno na temelju zahtjeva potrošača. Jedan, na primjer, vrlo važan element o kojem ćemo raspraviti jest porijeklo, oznaka porijekla. To je zahtjev koji nam je pristigao iz Europskog parlamenta. Za sve te tržišne mjere imamo ograničen proračun od 2,7 milijardi. To je dosta mali proračun uzevši u obzir mog kolegu kada se radi o izravnim plaćanima i otprilike jedna milijarda koja se, e, koja se koristi za programe u voću i povrću i jedna milijarda eura za programe u, na području vinarstva. I mm, Ruski embargo može poslužiti kao jedan primjer. Imamo sada nove pravne osnove, prije svega članak 219. E, koji dopušta komisiji da poduzme hitne mjere kada se radi o krizi. A ovaj ruski embargo se smatra krizom. I stoga smo za najosjetljivije skupine proizvoda, voće i povrće, promijenili uvjete za e, individualne proizvođače koji nisu članovi i za članove različitih organizacija. Oni mogu ukloniti razne proizvode sa tržišta. U okviru tog e, povlačenja pružili smo veću podršku e, kada se radi e, o slobodnoj raspodjeli proizvoda i dali smo tome prijednost nego da dođe do urušavanja na tržištu. Imali smo jednu mjeru na području voća i povrća koju smo vrlo brzo iskoristili gdje smo imali jedan, jednu financijsku gornju granicu, no to, s time smo morali prestati zato što smo odmah dobili previše zahtjeva s mnogo država članica i sada radimo na drugu mjeru na području voća i povrća koja bi bila ciljanija i koja bi više uzimala u obzir e, izvozne količine proizvoda Rusiji, no to će biti dio sličnih aktivnosti kao i kada se radi o uklanjanju s tržišta. Zatim za druge sektore kojih se tiče ruski embargo imali smo privatne sustave skladištenja za određene sireve. To smo morali danas ugasiti zato što smo i tu zaprimili neke naznake da je ovaj e, sustav za sir bio preopširan, nismo ga mogli opravdati i morali smo ga nažalost danas ugasiti te ćemo e, moći vidjeti kako bi ga možda mogli ponovno pokrenuti, ali na ciljaniji način. Zatim, e, osim toga imali smo i sustav za privatno skladište za mliječni prah i maslac i s tim sustavom i dalje nastavljamo. Zatim imamo prošireni rok za e, javne intervencije, javne intervencije na području praha i maslaca. Taj sustav je trebao završiti 31.8. ali kako bismo pružili veću stabilnost na tržištu, produljili smo taj rok. Kao što možete kao što možete vidjeti iz mog izlaganja, ove mjere rade, ali imamo sada i već iskustvo kako da ih što bolje iskoristimo. Sada prelazimo na jedan drugi bitan aspekt zajedničke organizacije tržišta, a to je zakon o tržišnom natjecanju. Veoma je bitno da se zakon o tržišnom natjecanju primjenjuje na poljoprivredu, osim ako je predviđeno nešto drugo. A i postoje izuzeća u e, zajedničkoj organizaciji tržišta vezano uz e, tržišno natjecanje, naročito izuzeća za poljoprivrednike, za zadruge, za skladišta proizvoda i tako dalje. Dakle, to je sve predviđeno i postoji već neko vrijeme, a u kontekstu posljednje reforme uveli smo bolju zakonodavnu osnovu za e, proizvođačke organizacije u određenim sektorima, naročito u sektoru proizvodnje mliječne industrije nakon krize iz 1999. godine, a sada imamo također i slične izuzeća za govedunu kao i određene usjeve. Nastavit ćemo s ovim posebnim režimom sve dok ne budemo imali posebne zakone za tržišno natjecanje za na primjer šećer gdje postoje određene posebni uvjeti koji se primjenjuju na proizvođače, male proizvođače šećera, a druge na e, velike industrijske proizvođače šećera. Mi smo tražili da se napišu smjernice za kolektivno pregovaranje kako bismo imali veću pravnu sigurnost za ove male proizvođače i kako bi mogli ih mali proizvođači bolje primijeniti na lakši način. Tražili smo također od e, svih zainteresiranih strana da nam da se izjasne o tome na koji način misle da bi bolje mogli primjenjivati sva ova pravila. To isto smo tražili od nadležnih tijela. Mi smo već e, govorili o tome da smo poboljšali suradnju među proizvođačima i kao model naročito za voće i povrće, smo uzeli već postojeći model kojeg smo proširili na ostale e, sektore. Isto tako imamo određene zakonske osnove za proizvodnju sira i šunke koji je pokriven e, PDO-om i PGI-om odnosno oznakama zemljopisnog e, podrijetla kako bismo e, bili kako bismo mogli zajamčiti proizvodnju sira dobre kvalitete. Također postoji mogućnost za države članice da uvedu e, pismene ugovore za isporuku. To je opcija, dakle to države članice fakultativno primjenjuju ukoliko žele i one same mogu odlučiti kakav će biti sadržaj tih ugovora. Ukoliko država članica odluči pratiti model e, obvezatnih ugovora, onda im mi možemo reći koje elemente te ti ugovori moraju obvezatno sadržati kako bi bili u skladu sa propisima Europske unije. Isto tako, ono što, o čemu sam već malo čas govorila, to su ugovori i sporazumi o proizvodnji e, šećera. Oni su sada usklađeni sa zakonom o tržišnom natjecanju i e, mi moramo zajamčiti da to i dalje bude na snazi nakon 2017. godine. Zatim što se tiče pitanja vezanih uz ugovor iz Lisabona, E, tu imamo najprije uobičajeni zakonodavni postupak i na samom početku želim reći da u ovom kontekstu s vremena na vrijeme postoji tendencija da se e, inzistira na detaljima kada se govori o definiciji soka od naranče, na primjer, e, ili marmelade i traži se da se ti detalji uvedu u temeljne akte, tako da ponekad se komisija nađe u teškoj situaciji jer mora uskladiti zahtjeve i želje svih država članica u ovom zakonodavnom postupku i onda dođemo u situaciju kada zbog jednog malog procenta država članica morate izmijeniti e, cijeli tekst što zahtjeva jednu ili dvije godine jer cijeli ovaj zakonodavni postupak zahtjeva dosta vremena. I evo, vidim da gospodin predsjedavajući zapravo me upozorava na vrijeme, ali e, želim samo naglasiti da što se tiče tih malih detalja i ukoliko tražite bilo kakve izmjene od komisije, morate znati da komisiji treba vremena kako bi izmijenila određene stvari. Posljednje što želim reći je e, vezano uz revidiranje svih e, provedbenih akata komisije odnosno moramo ih pretvoriti u delegirane i provedbene akte. Imamo otprilike 200 e, uredbi komisije sa jedinstvenim, koji se odnose na zajedničku organizaciju tržišta, to je puno, moramo ih smanjiti na nekih 40 e, delegiranih i provedbenih akata. Pokušat ćemo to učiniti što je prije moguće. Započeli smo već intenzivnu raspravu sa državama članicama, sa zainteresiranim stranama, kao i sa zastupnicima Europskog parlamenta koji su članovi skupine koja se bavi E, usvajanjem delegiranih provedbenih akata i zaista želimo iskoristiti tu, tu priliku e, što e, moramo reformulirati tih 200 zakonodavnih akata, odnosno uredbi, kako bismo upotpunili, odnosno smanjali administrativni teret opterećenje i kako bismo sada imali manje ovih akata. Hvala vam. Naravno, odgovorit ću rado na sva vaše pitanja ukoliko ih imate. Evo devet zastupnika je tražilo riječ. Gospodin Donte, imate dvije minute, a svi ostali će imati minutu. Molim vas samo da se e, držite tog dodjeljenog vremena. Dakle, izvjestiteljima ima dvije minute, svi ostali jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ovaj tekst e, o zajedničkoj organizaciji tržišta je jedan od najkontroverznijih tekstova u sklopu e, ZBP-a. Što se tiče ruskog embarga, ovaj novi tekst nam je omogućio da vidimo koliko je komisija reaktivna. A mislim da smo svi to danas uvidjeli jer možemo vidjeti da je ovaj tekst sada fleksibilniji u odnosu na ono što je bio ali ipak e, Danas se moramo suočiti sa krizom na našem tržištu. Ja sam zabrinuta za tržište mlijeka, mliječnih proizvoda i kada vidim e, dokle je došla e, svjetska proizvodnja kod naših konkurenata na Novom Zelandu plus 10%, Sjedinje američke države su napredovale za 2%. E, mi također smo napredovali u toj proizvodnji, no međutim u odnosu na svjetsko tržište za sad predviđamo e, povećanje od 15% godišnje, ali nisam siguran da će u odnosu na potrošnju cijene e, opstati tako dugo, a one instrumente koje sada imamo na raspolaganju nisu dovoljni za e, krizu u kakvoj se nalazimo. Također želim naglasiti da su e, proizvođači već najavili da su zabrinuti zbog ukidanja kvota i e, ja također se brinem za takvu situaciju. Što se tiče organizacija proizvođača, imam jedno pitanje. Dokle smo stigli sa e, prevodom e, tekstova i preuzimanjem u nacionalno zakonodavstvo, a što se tiče delegiranih akata, vi ste rekli da želite smanjiti njihov broj, što što je u redu, mislim, mene to ne smeta, ali ono što mi smeta je činjenica da e, imam dojam da nam je teško ispoštovati politički ugovor i u tom smislu se bojim da ćemo e, veoma dugo raditi na ovom, ovoj zadaći e, pretakanja ovih uredbi u delegirane i provedbene akte. Gospođa Ribeiro, imate minutu. Hvala. Ja se ne slažem s ovim izlaganjem glavne uprave za poljoprivredu. Da, došlo je do ukidanja kvota, ali mi ovdje govorimo o poljoprivrednom tržištu, na kojem ima dosta poteškoća, naročito na područjima koje se nalaze na planinama i e, perifernim dijelovima. Ja dolazim iz jednog e, predjela u kojem se ne može predvidjeti, ne može ne mogu poduzeti mjere diversifikacije. To je vrlo složeno i e, cijena proizvodnje mlijeka je kod nas veoma visoka kako nam možete reći da sve to neće imati značajan utjecaj na razvoj tih regija? To je ono o čemu smo mi govorili e, na odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj. Mi moramo misliti na to kada govorimo o boljim e, uredbama za razvoj tržišta. Gospodin Nikolson. Okay, chairman, I will be extremely brief. Um, Evo, ja ću zaista biti kratak. Slušao sam sa velikim interesovanjem e, vaše izlaganje. Poljoprivrednici u mom, pod, u mom području su izgubili dosta novca u posljednjih 12 mjeseci. Proizvodnja govedine je u e, kritičnoj situaciji i ako to se nastavi tako, situacija se neće poboljšati niti u Francuskoj, niti u Irskoj. Neće nam ostati više niti jedna krava. Zato želim postaviti pitanje, mislite li da su intervencije e, na cijenama zaista stvarne i da li se mogu ograničiti samo na mlječne proizvode s obzirom na situaciju? Što se tiče Jeste li, mislite li zaista da ste zapravo e, realni ili možda imate previše samopouzdanja kada govorite o ovome? Hvala gospodin Sebastija. Hvala. Evo ja sam gledao slajd vezano uz povećanje cijene žitarica i, e, i mlijeka. Mi smo u Valenciji u Valansu proizvođači mlijeka i svi nam govori da e, već deset godina proizvodna cijena se samo smanjuje što proizvodi frustraciju naročito sada u vremenu krize rekli ste da ste poduzeli mjere što se tiče sektora e, voća, ali to nije točno, naročito za određene e, proizvode koje mi proizvodimo u Valensu. Da li zaista smatrate da vaš sustav pomoći je učinkovit? Naši proizvođači se ne bi složili sa vama. Hvala. Hvala. Ovo je izvrsna prilika koju imamo tu jer imamo predstavnika glavne uprave za poljoprivredu. Želimo postaviti sljedeće pitanje. Mehanizam upravljanja tržištem i ova reforma. Mislim da su to dosjeji, odnosno poglavlja na kojima smo najmanje napredovali glavna uprava za tržišno natjecanje je bila bolja od nas. A bilo bi dobro da smo išli još dalje. Vi ste nam ovdje predstavili određene slajdove prema kojima bismo trebali zaključiti da je sektor napredovao. No međutim, zašto situacija nije bolja za poljoprivrednike? Kažete da su se stvari u sektoru poboljšale, ali poljoprivrednicima se situacija nije poboljšala. Na koji način to možete objasniti? Izravne pomoći iznose 2%, ali na taj način naše poljoprivrednici neće opstati i neće doći do obnove generacija. To je jako loše za mlade poljoprivrednike. Trebali smo ići još dalje Zašto nismo više učinili kako bismo poboljšali situaciju poljoprivrednika, a ne samo situaciju na tržišta koju možete predstaviti ovim grafikonima. I još nešto želim reći. 40% prihoda poljoprivrednika koji se bave uzgojom e, maslina, odnosno proizvodnjom maslinovog ulja oni se nalaze u teškoj situaciji što se tiče konkurentnosti upravo zbog tih e, izravnih pomoći. Gospođa Haraji, jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedavajući. Evo, ja sam vidjela jednu vrlo pozitivnu, zapravo vidim da nam dajete pozitivnu sliku što se tiče svjetskog poljoprivrednog tržišta. Bilo bi dobro da je to istina, ali nisam sigurna da je to tako. Je postoji E, gospodarska realnost koju moramo uzeti u obzir što se tiče tržišnog natjecanja na svjetskom tržištu, odnosno svjetskim tržištima, zar ne bismo trebali uzeti u obzir ono što kažu same poljoprivrednici? Jer ne možemo samo uzimati u obzir e, multinacionalne tvrtke, ne mogu samo oni biti prisutni na tržištima. Što se tiče proizvodnje e, mlijeka i peradi, svi moraju imati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 E, već bi se trebali koristiti za subvencije proizvodnje e, mlijeka, voća i povrća. Hvala, gospođa Meginis. Hvala. E, Nadovezujem se na pitanje gospodina Nikolsona vezano uz mliječnu industriju. Zanima me kako će Europska komisija moći intervenirati brže na tržište proizvodnje e, mlijeka kako bismo izbjegli krizu. A drugo pitanje je koliko e, intenzivne diskusije se odvijaju između glavne uprave za tržišno natjecanje i poljoprivredu jer znam da nemaju ista stajališta.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 E, ja bih imala upit koji postavljam od srpnja od kad sam postala zastupnica e, što se događa s programom mlijeko voće i povrće u školama i promjenom kriterija obzirom da se hrvatska ne uklapa u povijesne kriterije i dobila sam obećanje da će europska komisija naći rješenje kako naša djeca ne bi bila diskriminirana i kako bi mi mogli sudjelovati u tom programu. i e, imam još jednu zamolbu ako ne znate sada odgovor molim da mi pisanim putem odgovorite govorite što je sa zaštitom istarskog pršuta e, za koji je zahtjev predan. four ten. two thousand and i gdje se nalaze zahtjevi oko rješavanja statusa terana i prošeka te kranjske kobasice. hrvatska je godinu dana e, članica europske unije a stranica na kojoj se podaci o zaštiti poljoprivrednih proizvoda još uvijek se ne nalazi e, i nije dostupna na hrvatskom jeziku pa evo ovim putem apeliram da se to ubrzo promijeni. hvala lijepo.

proizvodnja mlijeka može biti konkurentna na svjetskom tržištu. Vrlo dobro znamo da postoje sigurnosne mjere za poljoprivrednike. Poljoprivrednici mogu dobiti e, subvencije za prihode. Kvote za proizvodnju mlijeka su ukinute, ali i pak e, određene države članice smatraju da bi trebalo ograničiti ponudu. Da li zaista trebamo e, razmišljati o takvim mjerama ili trebamo primijeniti mjere koje će biti više tržišno orijentirane, odnosno liberalnije? Samo kratko. Mikrofon. Evo pokušat ću kratko govoriti. Što se tiče mlijeka, Ja sam pokazao na grafikonu da su cijene mlijeka vrlo visoke i naravno to ne dovodi do povećanja proizvodnje ne samo u Europskoj uniji, već isto tako i na svjetskom tržištu. To je prirodna pojava kada su cijene visoke. Slažem se s vama da bi cijene mogle se spustiti, ali do koje mjere? bi se moglo spustiti, do koje razine, znate što se desilo 2009. E, godine. Isto tako, povećanje proizvodnje mlijeka je apsorbirano u našem jedinstvenom tržištu i zbog toga zaista mislim da možemo riješiti one probleme s kojima se smo se suočavali 2009. godine, ono što ste vi nazvali financijskom krizom. Ukoliko do toga dođe ponovno, onda će situacija biti drugačija, ali zaista mislim da sada jesmo u stanju boriti se protiv toga i da imamo uravnoteženo tržište mlijeka. Ne zaboravite također da su ukinute kvote i određene države članice su sada već došle do proizvodne E, granice koja e, prelazi one koje su bile predviđene kvotama. Moramo vidjeti na koji način e, bi određene države koje nemaju gospodarske uvjete za povećanje proizvodnje E, do koje mjere će one povećati proizvodnju iznad tih dosadašnjih kvota. Što se tiče organizacija proizvođača, mi smo već poslali izvješće vezano uz proizvodnju mlijeka koje se nalazilo u okviru našeg paketa mlijeka, takozvanog, e, gdje smo govorili o tome kakve vrste organizacija proizvođača su osnovane i na koji način mogu utvrđivati cijene. E, to se odnosilo na mlečni sektor, a uskoro ćemo objaviti isto izvješće i za druge sektore. Što se tiče smanjenja odnosno odobrenja za sektor proizvodnje vina, e, znate da je potrebno neko vrijeme, naročito vezano uz smanjenje uredbi i i pretvaranje u delegirane i provedbene akte, ali mi se nadamo da će do 2016. godine sve to biti e, na snazi, naročito što se tiče sektora vina. Što se tiče e, gospođe Ribera i perifernih regija, postoje određeni mehanizmi koji su već na snazi i koji omogućuju različito postupanje prema tim regijama koje imaju mogućnost tražiti određene subvencije, odnosno potpore. S jedne strane to je tako, ali s druge strane moramo biti sigurni da time nećemo narušavati e, tržište i da nećemo onemogućiti sve proizvođače da zaista budu prisutni na tržištu. Zbog toga je veoma teško e, govoriti općenito o tome. Mora se također zajamčiti i da se održi održiva proizvodnja. Što se tiče intervencije na cijenama, spomenuto je proizvodnja govedine kao i proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda. Mislim da trebamo biti zaista oprezni kada govorimo o interveniranju u cijenama, jer također postoje situacije kada ulazite u razdoblje kupovine i već 30 godina ja radim u poljoprivredi i znam kakva je situacija. Ponekad imate zalihe koje su veoma dugo na tržištu u određenom periodu. Morate vidjeti što s tim. I ponekad se pitam da li e, stvaranjem zaliha zapravo nećemo samo produžiti krizu mnogo duže nego što je to nužno. Tako da zaista moramo biti oprezni i moramo biti sigurni da situacija u kojoj smo sada bude takva da smanjimo tu zaštitnu mrežu koja ne bi trebala se koristiti na svim razinama. Mi smo smanjili interveniranje na cijenama, a istovremeno smo povećali e, nadoknade poljoprivrednicima. To je nešto što ima velik udio u njihovim prihodima i to je također njima omogućilo da budu konkurentni na tržištu. Zato vas molim da budete zaista oprezni kada govorite o ovoj mogućnosti zaštitne mreže i interveniranja na tržištu, interveniranja na zalihama i cijenama, jer to zaista može čak i produžiti krizu. As regards citrus, što se tiče limunastog voća, tu je postavljeno pitanje vezano uz ruski embargo. Kao što smo rekli, mi sada radimo na drugom tipu mjera i uzeli smo u obzir proizvodnju limunastog voća. Razmatramo mogućnost da to isključimo iz embarga. Što se tiče o profitabilnosti pitanju gospođe Garcije. Mi znamo da je to pitanje koje se tiče svih sektora. Postoje takozvane e, nove i staromodne, e, staromodni sektori i problem je izraženiji u takozvanim staromodnim sektorima jer e, ponekad e, u tim staromodnim sektorima zapravo pronažemo proizvode koji su manje kvalitete nego u modernim sektorima i ti staromodni sektori se moraju na neki način restrukturirati kako bi održali svoju poziciju na tržištu. I agree also with... Pa također i s prethodnim govornikom kada se kaže da su obiteljska gospodarstva, kamen teme, subtemeljac naše poljoprivrede i naša je politika usmjerena prema njima također, a moramo naći pravu ravnotežu između s jedne strane tržišnog natjecanja i konkurentnog položaja i sociogospodarskog e, prihvatljiv e, modela koji je prihvatljiv i održiv. Predsjedavajući, ukoliko želite da stanemo, možemo stati. Hvala. do... Da, hvala vam. Idemo sada na sljedeću točku izlaganja. Dakle, svi koji misle da nisu dobili odgovor na svoje pitanje, e, traži, mogu to tražiti u pismenom obliku. Dakle, pređemo sada na sljedeću točku. Tu se radi o ruralnom razvoju. Tu je zamjenik e, generalnog e, direktora, gospodin Dumitru. Dakle, molim vas da sjednete dakle, na kraj Ponavljam da e, prilikom pitanja odgovora imat ćete na raspolaganju jednu minutu. Ne vjerujem da će biti toliko pitanja i sumnjih koje će se odnositi na ruralni razvoj. Dakle, i morat ćemo ograničiti vrijeme jer e, doista imamo malo vremena. Vidjeli smo da je treća točka izravna pitanja i zajednička organizacija za tržište da su zauzeli da su da je na njih otpalo puno vremena, to su jako važni elementi. Zamjenik eh, glavnog ravnatelja je tu, dakle evo ja u biti upunjavam vrijeme sve dok on ne bude spreman, dakle mislim da je sada spreman, izvolite imate riječ. 10 minuta. Hvala predsjedniče. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, nastojat ću vam u deset minuta iznijeti osnovne elemente koji se odnose na politiku ruralnog razvoja u razdoblju od 2014. do 2020. Kao prvo, želim kratko proći kroz izazove i mogućnost koje spružaju u ovom novom razdoblju. Glavni cilj jeste proizvodnja hrane, no poljoprivreda sve više i više doprinosi proizvodnji energije i biomase. No ukoliko želimo održati potencijal poljoprivrede u budućnosti, moramo paziti na uporabu prirodnih resursa i osobito eh, paziti na održivo upravljanje prirodnim resursima, osobito tla i vode. No, sve više smo suočeni sa učincima klimatskih promjena, te moramo paziti na prilagodbu, na mjere prilagodbe. Europsko društvo priklanja veliku pozornost na zaštitu bioraznolikosti i staništa, no to nije bez eh, cijene veliku pozornost pridajemo kulturi i vrijednosti ruralnog područja, no sve ovo ne smije biti napravljeno bez očuvanja gospodarske održivosti poljoprivrednog e, sektora i moramo prvenstveno imati na umu sociogospodarski kontekst e, u ovom sektoru. Dakle, kako se politika ruralnog razvoja nosi sa izazovima. Neću prolaziti kroz sve stupnjeve, sve razine ciljeva koji su predviđeni u novoj uredbi za ruralni razvoj, ali ukratko se želim pozabaviti s ovih šest prioriteta u novom razdoblju. Ovi prioriteti naravno su kasnije detaljno izneseni u ključnim područjima. Dakle, prvi prioritet jeste potpora prijenosu znanja i inovacije. Tu želimo riješiti potrebe poljoprivrednika, proizvođača kojima je potreban pristup znanju, inovacijama, idejima, kako na novi način obavljati svoj posao. To može biti rađeno kroz edukaciju, savjetovanje, razmjenu, posredstvom projekata, pilot projekata, i umrežavanju poljoprivrednika, proizvođača. Drug, drugi element je poboljšavanje svih vrsta farma u svim regijama. Mi smo vidjeli da postoji mogućnost da se podržavaju nove tehnologije, diverzifikacija, nova vrsta funkcioniranja, no mislim da je jako važno da se e, osnuju nova poljoprivredna gospodarstva, mlada poljoprivredna gospodarstva i mladi noraštaji su jako važni kako bi se očuvalo naše ruralno područje. Zatim treći prioritet jeste risk management i bolje prehrambeni lanac. Želimo da oni budu bolje integrirani u prehrambenom lancu te da imaju veću dobit. Ovo se može napraviti na različite načine, tako što će se skratiti e, lanac e, opskrbe, podržavanje lokalnih e, tržišta i isto tako tako se mogu zaštiti farmeri da proizvođači tako što im se daju novi instrumenti za zaštitu protiv rizika, klimatskih e, okolnosti, bolesti i tako dalje. To može biti napravljeno bilo posredstvom e, osiguranja, dodatnih osiguranja raznih instrumenata, dakle za stabilizaciju prihoda. Četvrti prioritet jest ekosustav. Želimo zaštititi e, tlo, vodne resurse i oni koji su upoznati s ovim mjerama znaju da e, poljoprivrednici proizvođači koji prelaze ovaj minimalni prag mogu dobiti mogu biti plaćeni za eventualni gubitak e, u svrhu zaštite okoliša. Ovdje također dajemo na raspolaganje sredstva za poljoprivrednu aktivnost u područjima koja poštuju okoliš. Peti prioritet e, jest poticanje učinkovito korištenja resursa i prijelaz na gospodarstvo s malo ugljika u sektoru šumarstva, poljoprivrede. Ovdje imamo pet e, sektora e, učinkovito ta upotreba vodnih resursa, bioenergija, očuvanje gospodarstva s malog ugljika i zadnja, ali ne najmanje važna, odnosi se na promicanje socijalne uključivosti, smanjenje siromaštva i gospodarskog razvoja ruralnih područja. Dakle, to se radi na uslugama, informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, na primjer e, viskoprometni internet, stvaranje radnih mjesta, i kvaliteta života u ruralnim regijama. I pod ovom mjerom mi koristimo isto tako i pristup e, lider programa koji je već 20 godina jako koristan i uspješan u poboljšanju lokalnog e, i ruralnog razvoja. Dakle, svaka država članica će morati izabrati barem četiri od, ova šesti od ovih šest prioriteta i sprovesti ih. S kojim sredstvima raspolažemo? Prošle godine Europski parlament zajedno sa šefovima država i vlada složio se o ukupnom iznosu od 95,6 milijardi eura za razdoblje 2014. do 2020. godine. A ako govorimo o realnim iznosima, tu se radi o 85 milijardi u prethodnom razdoblju, dakle, Dakle, naravno, to, nije, to nisu sva sredstva kojim raspolažemo, to treba upariti sa e, lokalnim i nacionalnim resursima koji će biti stavljeni na raspolaganje i stoga ova ruralna politika je instrument kofinanciranja i znate e, u ovom iznosu podjela novca za svaku zemlju je tako da zemlja u kojoj postoje regionalni programi to, e, te novce dodjeluju nacionalne vlasti. Želim također reći da su ovi iznosi podvrgnuti N plus 3 pravilima, dakle to znači države članice moraju potrošiti i prijaviti ta sredstva komisiji u naredne tri godine od preuzene te obveze, inače će e, bilanca biti kriva i nacionalni program će iznositi isti takav iznos, iznos odnosno ti novci će biti vraćeni u europski proračun. Dakle, evo, spram prethodnog razdoblja imamo jednu godinu više na raspolaganju za ovo. Pitanje, koliko programa imamo? Dakle, znate da države članice imaju mogućnost e, birati da predlože jedan nacionalni program, regionalne programe ili kombinaciju između nacionalnih i regionalnih programa. Također neke države članice, ako imaju regionalne programe, predlaže i e, ruralne programe ili postoje druge mogućnosti. Dakle, oni koji su u regionalnim programa, programima mogu predložiti nacionalni okvirni program i to je način dakle, da se upravlja regionalnim programima. Sada imamo stupno 18 rural, programa za ruralni razvoj, a to je povećanje u sporedbi sa tekućim razdobljem. Neke države članice su odlučile imati više programa, druge su odlučile preći na regionalnu razinu. Ovdje se, ovo se odnosi na Francusku konkretno. Kako ćemo to sve ostvariti? Pa neću se baviti čitavim nizom mjera iz uredbe o ruralnom razvoju, ali države članice trebaju napraviti analizu kako bi vidjele koje su snage, slabosti, mogućnosti, onda treba odrediti prioritete, odrediti ciljeve i onda odabrati mjere, mješavna mjera i da se dodijele sredstva za te ciljeve. No, 19 e, uredbi u tri kategorije investicija, ljudski resursi, upravljanje zemljištem i zajednički rad. Dakle, to se može raditi pod sredstvom programa LIDER i u drugim vidima suradnje. Dakle, kao što je moj e, glavni ravnatelj rekao, mi e, radimo sada u većoj suradnji sa Europskim investicijskim fondovima. Moramo e, sada iznijeti partnerski sporazum koji usvaja komisija, onda pređi na fazu programiranja i razvoj programa. No to nije sve, moramo nadzirati i ocijeniti program i vidjeti da li smo zadovoljili ciljeve, a to će biti napravljeno 2017 te do 2019. Zadnje što hoću reći je da radimo svi zajedno. E, postoji dakle zajednički pravni okvir koji su odredili Europski parlament i vijeće komisija. Zatim e, države rade sa e, lokalnim predstavnicima, mjestnom samoupravom, farmerima i tako dalje. I to nije sve. Za provedbu programa imamo nadzorni odbor gdje su dionici predstavljeni. Eto, najljepša hvala na pozornosti ja sam spreman odgovarati na pitanja koja ćete mi postaviti. Najviše hvala. Kao što vidite, izlaganja su sve domišljatija. Možete vidjeti na ovim e, ilustracijama koje su jako riječive. Govornici imaju sada jednu minutu. Gospodin Danta imate minutu. Hvala. Moje pitanje je jako jednostavno. Evo došli smo skoro do kraja 2014. godine. Dakle, koliko regionalnih programa ste zaprimili od ovih 118? Dakle, to je prvo pitanje. A drugo pitanje, čuo sam za određene odgovore koje ste već pružili nacionalnim ili regionalnim predstavnicima vlasti i stekao sam dojam da E, ste uskraćeni, da ono što, što vam je uskraćeno u uredbi, da to nadoknađujete u provedbi. Moram reći da sam iznenađen e, terminologijom, dakle dodatnim obvezama e, glede uzimanja u obzir okoliša i tako dalje. Dakle, mislim da prekoračujete uveliko naš politički dogovor. Jer Ukoliko mi, europski zastupnici, smo tako eh, dovedeni u takvu situaciju glede onoga što se radi s tekstovima koje smo odobrili, eh, sljedeći put to neće tako proći. Dakle, postoji ugovor koji je zasnovan na povjerenju među nama i znajte da ćemo drugačije postupiti idući put. Hvala, imate jednu minutu. Hvala lijepa. Jedno činjenica, dva pitanja. Kao činjenica dobro mi je da se ruralno područje definira od e, strane poljoprivredne politike kao dio zajedničke poljoprivredne politike, a kao drugo rekli ste da se dosta toga isto spaja, ali mene zanima tko se brine ovdje o smanjenju birokracije, da dakle se pri kontrolnim sustavima samo svi spajaju i da zatim se potonemo usred birokratskog tereta. Jer postoji tu netko ko kaže da se tu pripazi isto tako na birokratski teret, da se on smanji, a ne da se samo poveća zato što su fondovi međusobno sada u koordinaciji. Zatim isto tako Screening je sada u drugom stupu što se tiče ruralnog područja, je li bi vi, jel se vi slažete s time, jel bi mogli prihvatiti screening u svoj stup? Hvala, gospođa Petir, na jednu minutu. Hvala, gospođa Petir, jedna minuta. E, Hrvatska je dostavila svoj program ruralnog razvoja, Europska komisija je tražila određene e, dorade i e, dorađeni taj program je dostavljen Europskoj komisiji ljetos. Zanima me da li smo za ovu godinu bespovratno izgubili E, sredstva iz ruralnog razvoja odnosno da li će ove godine europska komisija e, dati ocjenu tog programa ruralnog razvoja za hrvatsku i kad će biti dostupna sredstva za korištenje? hvala Glede ovog ruralnog razvoja želim postaviti jedno konkretno pitanje. Dakle, da će biti mjera za podržavanje za pomoć mladima. Znate s kakvim smo mladi teškim poteškoćama suočeni ako se žele baviti e, u trenutnom postojećem okviru nije bilo moguće navesti mlade da se bave poljoprivredom. Ja sam iz Andaluzije gdje je poljoprivreda jako važna i je taj sektor jako važan. No, to je bitno navesti mlade da se bave ovom djelatnošću. Dakle, to je moje pitanje i kada kažete da nas podržavate, podržavate modernizaciju sustava vodnih resursa, ali kako to zamišljate? Hvala, gospodin McGuinness, izvolite. Evo samo jedno pitanje. Dakle, koliko ste planova država članica odobrili kada mislite da će taj postupak biti zaključen? Jer to je jako skup postupak da vidimo, dakle, želio bih vidjeti kada ćemo vidjeti planove provedene u svakoj država članica. Hvala. pet pitanja imamo za sada. Imate nekoliko minuta da odgovorite na njih. Hvala gospodine predsjedniče. Pokušat ću biti vrlo kratak. Kao prvo, to je postupak koji je u tijeku. Surađujemo sa državama članicama, zaprimamo programe, analiziramo ih, šaljemo naše observacije i zatim jednom kada je to gotovo krećemo u postupak usvajanja. Do sada smo zaprimili 112 od 118 programa, a očekujemo da će ovih šest preostalih zaprimiti u mm, sljedećih nekoliko tjedana. Što se tiče odobrenja programa, nismo do sada niti jedan program odobrili zato što smo većinu programa zaprimili prije ljeta. Isto tako zato što, kao što znate, prvi dio postupka je usvajanje sporazuma o partnerstvu i zatim usvajanje programa. A do sada je komisija usvojila 16 sporazuma o partnerstvu od 28. Kao što znate, moramo vrlo pažljivo analizirati te dokumente, dakle programe. To je vrlo opsežna zadaća i e, Komisija ima rok unutar kojeg treba poslati državama članicama svoje primjedbe, to je rok od tri mjeseca i zatim zaprimamo odgovor, a u odgovoru e, zatim gledamo jesmo li doista zadovoljni s njim i zatim krećemo u postupak usvajanja te usvajamo program. Što se tiče ovog poteškoća da stavimo u provedbu više nego što smo više toga nego što smo stavili u uredbu. Mislim da trebamo poštivati uredbu, Naravno, pokušavamo učiniti program ambicioznim što se tiče ciljeva. To je nešto što pokušavamo učiniti unutar programa, ali ne, ne izlazemo iznad granica onoga što je određeno eh, u zakonodavstvu. Zatim, što se tiče pojednostavljenja administrativnog opterećenja, pa postoji nekoliko elemenata za pojednostavljenje, na primjer sada u uvođenju nove politike ruralnog razvoja, povezujemo nekoliko elemenata sa drugim fondovima ili pojednostavljujemo broj mjera unutar politika, ali to se ovisi o tome što države članice žele predložiti u svojim programima, a mi pokušavamo programe ostaviti u, jednom, u jednoj strukturi, u jednom obliku koji neće biti presložena. Ali zatim imamo dvije razine. Imamo razinu onoga što piše u programu, što je usvojila Europska komisija, a zatim imamo isto tako i ono što države članice uspostavljaju, kako bi proveli taj program i mi pokušavamo u suradnji sa državama članicama pojednostaviti obe strane tog postupka jer inače će krajnji korisnik ponovno biti upleten u složen postupak. Što se tiče hrvatskog pitanja, mislim da sada ostvarujemo napredak sa Hrvatskom. U početku smo kao i sa drugim državama članicama imali jednu vrstu neslužbenog postupka, a zatim smo prešli na službeni dio postupka i imam i pitanje vezano uz mlade poljoprivrednike. Gospodine predsjedniče, ako mi dopustite, odgovorit ću na to. Sada u politici imamo mnogo toga što može zainteresirati mlade poljoprivrednike da e, pogledaju mjere, da izbjegnemo ono što smo imali u prošlosti. Imamo mogućnosti kombiniranja isto tako sa prvim stupom i naravno njima se može pružiti podrška putem izobrazbe, putem savjetodavnih aktivnosti kako bi se mali poljoprivrednike potaknulo da se kandidiraju za e, mjere. Hvala. S ovime smo stigli do zadnjeg izlaganja. Imamo zamjenika glavnog direktora, gospodina Gelora, koji će nam dati svoje izlaganje o horizontalnoj uredbi. Deset minuta i zatim e, za pitanja jedna minuta. Ako biste dakle mogli uzeti riječ i dati nam vašu prezentaciju, izvolite. U redu, dakle, zamjeniče glavnog direktora, izvolite, predajem vam riječ. gospodine predsjedniče. Nakon što sam sad ove tehničke probleme sa prijenosnim računalom, mogu započeti sa predstavljanjem horizontalne uredbe. To je četvrti važni dokument koji je usvojen unutar uh, reforme ZPP-a trinaest godine. Kao bi bio sažet, pripremio sam vam niz slajdova Dostupno vam je još i više slajdova koji su malo detaljniji, koji vam mogu pružiti više informacije, na primjer o tome gdje ćete naći što u tom dokumentu koji neki smatraju dosta tehničkim i dosta složenim. Koja je uloga horizontalne uredbe? Ona je tu kako bismo političke prioritete pretvorili u stvarnost, dakle na terenu, radi se o upravljanju, radi se o provedbi zajedničke poljoprivredne politike. No, ona je isto tako tu kako bi se održavale političke prioriteti koji su izvan samog poljoprivrednog konteksta i tu bi se osvrnuo na tri glavna dokumenta koji su također proizašli iz sveukupnog e, postupka e, odluka veznih uz višegodišnji financijski okvir koje smo prošle godine uveli. Imamo dakle kao prvo uredbu o zajedničkim odredbama koji sadrži niz važnih e, odluka veznih uz ruralni razvoj, prije svega upravljanje ruralnim razvojem. Zatim imamo opću financijsku uredbu koja je nedavno bila povučena i također je imala e, vrlo važan utjecaj na horizontalnu uredbu i zatim sam višegodišnji financijski okvir koja je isto tako stavila svoj utisak na ovu uredbu i na koju ću se osvrnuti još za nekoliko trenutaka. Imamo tri cilja horizontalne uredbe. Kao prvo, htjeli smo postići učinkovitiju provedbu i upravljanje ZPP-om i to tako što želimo poboljšati e, i uskladiti najvažnije postupke. Htjeli smo bolje zaštititi europske fondove, što mislim da je dugotrajni cilj e, u svim e, sektorima i isto tako htjeli smo postići konsolidaciju europskog zakonodavstva u smislu da bi ta uredba trebala ujediniti niz e, dokumenata koji su sastavni dio e, europskog zakonskog okvira o poljoprivredi. Koji su to instrumenti koji se odnose na više sektora koji su spojeni u horizontalnoj udredbi, tu imate popis. Kao prvo to su pravila o financijskom i proračunskom upravljanju, zajedničke poljoprivredne politike vrlo važno za komisiju, ali isto tako i za države članice u njihovim svakodnevnim e, aktivnostima sa poljoprivrednicima i naravno što se tiče financiranja ZPP-a. Zatim imamo upravljanje i kontrolne sustave država članica, to je također ovdje pokriveno. Imamo zbirno vođenje računa, što znači da se može tražiti povrat financijskih sredstava od država članica koji su se e, neprimjerno iskoristili, zatim E, povratak i sankcije, praćenje i transparentnost, e, sustav za savjetovanje poljoprivrednika i e, isto tako usklađenost te druga pitanja. I ACS i uvjetovanost, to je već obradio moj kolega u svom izlaganju, pa ću ja samo s tim u vezi reći nekoliko riječi. Tko što radi u ovom kontekstu? Mislim da je to nešto što moramo odmah na početku vidjeti. Imamo dva glavna dionika kada se radi o provedbi u upravljanju ppe om To su države članice sa svojim agencijama za plaćanje te Europska komisija. I mislim da moramo napraviti jasnu razliku između ta dva dionika tako da znamo tko što radi, tko je odgovoran za što. Na lijevoj stranici, strani imate države članice, agencije za plaćanje koje se bavaju sa konkretnim e, stvarima na terenu sa poljoprivrednicima koji zatraže sredstava e, koji vrše isplatu prema poljoprivrednicima. A sa desne strane države članice i agencije za plaćanje obznanju svoje rashode komisiji. Komisija zatim provodi kontrole vezno uz to jesu li e, točni podaci i zatim povraćuje troškove državama članicama. Postoji mogućnost revizija te provođenja financijskih e, ispravaka ako se dogodio prijenos financijskih sredstava koji nije u skladu sa pravilima, to je dakle to zbiljno vođenje računa. Na ovom sastanku smo rekli da je s jedne strane važno jasno razlikovati te dvije sfere, da znamo tko je odgovoran za što, a istodobno smo već rekli da bi komisija trebala što bliže moguće i što bolje moguće savjetovati države članice u tome kako provoditi politiku. Mislim da te dvije strane prikazuju dobro složenost tog postupka. Dakle, Istodobno smo u zajedničkom upravljanju, što znači da države članice i Europska komisija provode dvije različite dvije različite zadaće, ali isto tako postoji ta uska suradnja među njima koja treba isto tako biti oblikovana u e, dobrom, na dobar način. Dopustite mi da kažem nešto o učinkovitijoj provedbi upravljanju ZPP-om. Općenito se financijsko upravljanje nije jako promijenilo u horizontalnoj uredbi. Postoji nekoliko važnih aspekata koje, na koje bih se ja rado ipak vratio. Kao prvo imamo takozvani instrument financijske discipline. To je instrument koji jamči da se gonje granice višegodišnjeg financijskog okvira poštuju, dakle određena unutar višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, kada komisija vidi da bi proračunske potrebe bile više nego novaca koji se može dati na raspolaganje, onda može e, predložiti zakonodavcu financijsku disciplinu, a ako zakonodavac e, to ne može napraviti, ona može sama nametnuti financijsku disciplinu. Taj instrument se sada mora koristiti svake godine kako bi se pokrenula pričuva za krizu to je jedna od novosti u sustavu upravljanja financija, to je instrument koji je iznosio 400 milijuna po godini u cijenama izraženim 2011. godine. To dakle znači ove godine 433 milijuna eura koji će biti na raspolaganju za mjere vezane uz smanjenje krize. To se mobilizira tako što se smanjuje proračun za izravna plaćanja. Ako tijekom proračunske godine se moraju poduzeti mjere za krizu, onda se može koristiti pričuva za krizu u tu svrhu, a ako te mjere nisu potrebne, onda će se taj novac vratiti, možemo to tako reći, poljoprivrednicima u idućoj proračunskoj godini i tako dalje. Koja je prednost tog sustava? Budući da nitko ne može biti siguran ili predvidjeti da će doći do neke krize u određenoj godini koja bi ispunjavala te kriterije, kada bismo dakle, izdvojili 433 milijuna za krizu, a ne bi bilo krize, taj novac bi se izgubio na kraju godine. U ovakvom sustavu novac je dalje raspoloživ poljoprivrednicima jer će im se vratiti u sljedećoj proračunskoj godini. Naravno, ako su potrebne mjere u slučaju krize, taj novac će se iskoristiti i taj mehanizam vraćanja novca poljoprivrednicima via izravnih plaćanja se neće primjenjivati. Relevantne odredbe o tome kako se pokreće pričuva za, za krize nalazimo prije svega u uredbi o zajedničkoj organizaciji tržišta gdje imamo i pravnu osnovu za e, akcije koje može pokrenuti komisija. Kao treća točka dopustite mi da se kratko osvrnem na ruralni razvoj. Tu imamo niz proračunskih odredbi koji su predviđeni u horizontalnoj uredbi. Imamo odredbu koja zabranjuje dvostruko financiranje koje se tiče ruralnog razvoja i ozelenjavanja. Imamo stopu prefinanciranja koja se smanjila sa koja se smanjila, zatim isto tako imamo pravilo o povratku angažmana. Ona je prešla sa eh, N plus 1 na N plus 2, što znači da države članice imaju maksimalno oko 3 godine da to iskoriste, a u prošlosti smo imali sustav N plus 2 da krećemo na pitanje veznih uz provedbu. Već sam spomenuo IACS, integrirani sustav upravljanja i kontrole. Taj sustav je u potpunosti neophodan ako želimo na razini država članica i agencija za plaćanje upravljati svake godine otprilike 7,8 milijardi zahtjeva za izravnim plaćanjima koje se temelje na jednom identifikacijskom sustavu, to je velika baza podataka na razini agencija za plaćanje, gdje e, imamo sustav koji interpretira fotografije da bi se točno moglo vidjeti e, koje su, koja su to zemljišta koje se obrađuju, koje su zemljišta za koje se može zatražiti plaćanje, za koje ne. Taj sustav se nije jako mijenjao, ali od 2018. godine imamo novi sloj, e, sloj dakle EFA. Zatim imamo e, savjetodani sustav za poljoprivrednike, taj sustav već, već prije postojao, ali sad ima još poboljšan e, opseg primjene i to pomoću nekih dodatnih mjera koje treba uzeti u obzir prije svega zahtjevi za i standardi za upravljanjem i više struku usklađenost. Zatim isto tako održivu uporabu pesticida, i slične mjere koje ulaze u obavezni dio e, svega primjere ovog sustava za savjedovanje. A isto tako imamo i dobrovoljne elemente koje države članice mogu uključiti. Zatim imamo kontrole i sankcije. Države članice moraju izvršiti kontrole prije nego što pružaju bilo kakvu vrstu e, državnih potpora. Imamo specifične informacije o tome kako se provode te kontrole, e, imamo posebna pravila, posebice u delegiranim aktima. Ista stvar vrijedi i za sankcije. Dopustite mi da samo se osvrnem na jednu sankciju koja je bila e, vrlo kontroverzna tijekom reforme, to je zelena sankcija. Nju spomenjem ovdje zato što je to prijelazna prijelazni aspekt reforme ZPP-a, u prve dvije godine nećemo primjenjivati sankcije za ozelenjavanje, a tek nakon treće godine će se sankcije uvoditi e, i na bi trebale stići sve do 25% obustava je jedna nova mjera ex ante upravljena na razini komisije. Ako vidimo da se neki sustav ne provodi dobro unutar države članice, onda možemo tražiti države članice akcijski plan da ukloni te nedostatke. Ako zatim se ti nedostaci ne ukloni na pravilan način, Europska komisija može obustaviti jedan dio financijskih sredstava ili smanjiti iznos financijskih sredstava, naravno sve uz poštivanje kasnijeg zbiljnog vođenja računa. Dakle, kombinirali bi ovaj ex post e, aspekt koji već imamo sa jednim određenim e, ex ante instrumentom. Zatim e, decentralizirane prijave, to smo usvojili zato što to održava situaciju, na primjer u Španjolskoj, Njemačkoj, Belgiji, dakle u državama koje imaju federalni ustroj, u Ujedinjenom kraljevstvu, u tim zemljama koje, koje su pokazali veliki interes za tu klauzulu. Bolja zaštita europskih fondova, nekoliko komentara veznih uz to. Što se tiče povrata, mislim da smo tu e, napravili neke, neke, neki napredak. Ima više detalja na zadnjim slajdovima. Uveli smo potpuno novi sustav, takozvani sustav e, davanja osiguranja, što bi državama članicama dalo bolju, bolju mogućnost da nadgleda postupak. To bi dalo veću transparentnost e, i Europskoj komisiji i Europskom parlamentu kako bi svi imali dostatna jamstva da se dobro upravlja fondovima ZPP-a. I zatim zbirno vođenje računa, to sam već nekoliko puta, gdje e, možemo dakle tražiti povrat sredstava koje su e, nepravilno iskorištene na razini država članica. Taj postupak je kad kad dosta dugotrajan, sada ćemo ga uvesti u glavne politike, što znači da imamo u snadanim slučajevima već odluku gotovu nakon dvije godine. Također kriteriji za zahtjeve net ispravaka su sada specifično određene, one su u uredbi i još su specifični od toga navedeni u delegiranim aktima. Imamo novi zajednički okvir za nadzor i procjenu koji bi trebao kroz vrijeme pokazati da e, neka politika dobro radi ili ne i ako ne zašto to ne čini. Neću detaljno ulaziti u tome, ali u uredbi 834 imamo set pokazatelja koje ćemo koristiti za procjenu učinka ZPP-a. Komisija će prije kraja 2018. godine pripremiti izvješće i zatim svake četiri godine. To će dovesti do sveobuhvatne rasprave o toj politici i o mjerama s tim u vezi. Na posljedku još jedan kontroverzan aspekt reforme ZPP-a to je transparentnost, iznos koji se isplaćuje korisnicima. Sud pravde je rekao da taj, da taj sustav nije dobar zbog e, problema sa privatnošću podataka. Sada imamo ime korisnika, općinu, iznos pomoći, njegova priroda i opis mjera koje su financirana, koje će sad biti objavljena javno. To znači da će zainteresirane stranke dobiti više uvida u svrhu plaćanja koja su izvršena kako bi se dobila jasnija slika o objektivnosti te odluke. I prve objave nakon uvođenja ovih novih pravila ćemo imati, ja mislim, u svibnju 2014. godine. To je izlaganje o nečemu što je dosta složeno, što je dosta opsežno, ali što je jedan od kamene temeljaca koja će pomoći državama članicama da zajedničku poljoprivrednu politiku provedu na pravilan način u pojedinoj državi članici. Hvala vam na vašoj pažnji. Hvala. Hvala na ovom izlaganju. Samo jedna osoba je tražila riječ. Gospođa Maginis. Evo, dakle, možemo otvoriti raspravu. A ne, gospođa Moj također je tražila riječ. Izvolite. Hvala. Hvala vam na ovom izlaganju koje je bilo zaista korisno jer nas je posjetilo na određene detalje onog o čemu smo se dogovorili, naročito vezano uz e, ozelenjavanje. 2018 će se dodati novi sloj za upravljanje ozelenjavanja. Da li to znači da se ovim sadašnjim sustavom ne može upravljati dugoročno i ukoliko već predviđamo nadgledanje ozelenjavanja, da li to znači da će svake dvije godine postojati neka inspekcija na poljoprivrednim gospodarstvima i rekli ste također da će se to početi primjenjivati tek 2017. godine. Možete li nam to pojasniti? Zaista bi nam bilo od koristi. Hvala, gospodine predsjedavići. Želim također naglasiti da u Italiji ovi europski fondovi za ruralni razvoj koriste tako da je dosta sredstava pronevjereno. Sami e, inspektori su to naglasili i naglasili su da postoji politička korupcija kao i korupcija u drugim krugovima. Na koji način Europska komisija može spriječiti takvu vrstu pronavjere koja već traje nekoliko godina? Gospodin Jar. Ja se slažem sa gospođom McGuinness koja je govorila o kaznama. Također e, postoji određeni rizik koji je povezan uz e, strožije kazne. I zapravo htjeli bi znati da li u ovoj prvoj fazi primjene može se organizirati neka vrsta dijaloga s državama članicama. Jer postoje određene greške koje su vezane uz pronevjeru, ali isto tako i greške koje nisu napravljene namjerno. Dakle, u tom slučaju možda je moguće ostvariti dijalog. Hvala, imamo dakle tri pitanja, 30 sekundi za odgovor na svako od pitanja. Hvala. Što se tiče e, ozelenjavanja, kako bismo provjerili postoji li ekološko usmjerena područja, moramo imati poseban e, instrument e, u e, sustavu LPIS-a. Zbog toga to i jesmo predložili. Htjeli smo to odgoditi za 2019. godinu. Vaš izvjestitelj, gospodin Lavija, je uspio to smanjiti na 2018. godinu, što znači da će 2018. godine države članice morati u LPIS-u imati taj poseban sloj koji će označavati ekološki usmjerena područja. Naravno, vi to možete učiniti i ranije. E, temeljeći se na vašim administrativnim e, mogućnostima. E, znamo da će se 10% e, ekološki usmjerenih područja provjeravati dakle, na terenu, to će biti provjera na terenu, a ostale provjere će se e, temeljiti na LPIS-u, dakle na ovaj tehnološkom unapređeniji način. Vi, gospođo ste postavili jedno opće pitanje, tako da je veoma teško odgovoriti na njega, gospođo moja. Vrlo mi je teško dati općenito odgovor. Ono što mogu reći je da od momenta kada vidimo da postoje neke nepravilnosti u trošenju sredstava ili da je to učinila sama država članica ili da je do pronevjere došlo na razini korisnika, onda e, zatražimo reviziju i znate da je Olaf zadužen za e, istragu pojedinačnih e, slučajeva prijevare i u tom slučaju naravno dolazi do financijskih sankcija. U prošlosti smo tražili financijske korekcije, no međutim Italija nije jedina država u tom slučaju i druge države članice imaju problema sa nezakonitom trošnjom sredstava e, unutar ZPP-a. Ne znam da li vi mislite na neki poseban slučaj, možda ste nam to mogli reći. U tom slučaju bi mogao dati konkretni odgovor. Treće pitanje je postavio gospodin Jar. Najprije želim ispraviti taj dojam da je obračun postupak E, sankcija u slučaju da se sredstva troše na nepravilan način. To nije tako. Mi e, ulažemo dosta napora da na ispravan način obavimo stvari, ali u nekim slučajevima niti mi, niti država članica nije u mogućnosti pravilno izračunati sve. Moramo uzeti u obzir i neke rizike, zbog toga moramo imati tu paušalnu e, stopu od 2,5 posto i to je potvrđeno od strane Europskog suda. Mi pokušavamo poboljšati e, taj sustav tako što sistematski državama članicama mogućnost da izračunaju financijski rizik za fond na pojedinačnoj osnovi. E, no zato je potrebno dosta vremena i energije, ali mislim da je to jedini način. Sad je kasno, imamo uredbu i e, mislim da moramo raditi s tim, tek tako ćemo postići napredak. Hvala vam. Gospođa Maginis, samo kratko molim. Drugi dio mog pitanja, mislim da niste na njega odgovorili, a to su ove zelene kazne, takozvane zelene kazne, ako možete samo mi odgovoriti kratko na to. Da, oprostite. Dakle, e, ozelenjavanje bez sankcija bi se temeljilo na e, fakultativnom sustavu. Kazne su nužne ukoliko smatramo da je ozelenjavanje obvezatno i da je obvezatan element e, samog sustava plaćanja. Sada se nalazimo u situaciji gdje smo možda zakomplicirali stvari za poljoprivrednike i zakonodavci su zato odlučili ne primjenjivati nikakve kazne u prve dvije godine, a nakon toga preći na kazne od maksimum 20%, koje će se kasnije povećavati postepeno na 25% od cjelokupne sume dodijeljene za ozelenjavanje. Dame i gospodo, evo, sada već moramo zaključiti ovo saslušanje. E, neću ni pokušavati sažeti sve ono što smo rekli na ovom sastanku. Mislim da e, svi možete pojedinačno napraviti sažetak ovog današnjeg sastanka. Mi kao zastupnici se često susrećemo s poljoprivrednicima i naša obveza je saslušati ono što oni imaju E, za reći i prenijeti poruku Europskoj komisiji. Mislim da je to prvi zaključak ovog sastanka. A drugo što želim reći je, bojim se da su e, nominirani, da je nominirani povjerenik slušao sve ono što smo mi čuli i zato me strah da neće već odustati od tog posla e, prije njegovog službenog imenovanja ali u svakom slučaju sad već ima predstavu predruđen mi funkcioniramo. Ovaj sastanak, odnosno saslušanje, e, je bilo zaista sveobuhvatno. Saslušali smo vaša mišljenja, želimo se zahvaliti na tome i žao mi je što sam morao ograničiti e, vrijeme za intervencije i morao sam u određenim momentima možda biti stroži na komentare određenih e, zastupnika, ali u svakom slučaju e, znam da svi zastupnici žele prenijeti poruke iz svojih e, izbornih jedinica. Hvala vam svima na komentarima, na sudjelovanju. Možda su neke riječi rečene nepromišljeno, ali u svakom slučaju siguran sam da je sve ono što je rečeno e, nešto što će biti od koristi novim zastupnicima. Mi smo radili na reformi ZPP-a, ali sada moramo vidjeti e, kako to funkcionira. Možda određene stvari u prošlosti nismo branili sa dovoljnom odlučnošću. Na, taj, na ovaj način ćemo zaključiti ovaj sastanak članovi odbora će dobiti, sastanak, dobiti informacije o sastanku koordinatora koji je održan danas. To ćete dobiti pismenim putem i također Želim naglasiti da će sljedeći sastanak odbora se održati 6. i 7. listopada. Nemojte zaboraviti dakle doći na sastanak 6. i 7. listopada. Zahvaljujemo se prevoditeljima i zahvaljujemo se svim e, članovima odbora. Evo, jesmo li završili na vrijeme ili smo prekoračili vrijeme? Dobro, u svakom slučaju hvala vam i ugodno večer. Well, thank you. Thank you very much. It was very intense. It was very intense indeed. It was long day.